So, good morning everybody. Dobro jutro želim svima. Predstavit ćemo njemački pristup na njemačkom. Na njemački način. Dakle, počinjemo odmah. Najprije osvajanje dnevnog reda. Ima li kakvih primjedbi? Gospodin Hakmark ne traži da se glasa o trenutno. Stoga možemo smatrati da dnevni red ostaje nepromijenjen i da se usvaja. Zatim, točka druga, priopćenje predsjednika. Kao prvo, kao što je rečeno, na otvoreno imat ćemo 24. veljače od 14 do 15 sati sasna koordinatora otvorenog tipa. Imat ćemo razmjenu mišljenja sa povjerenicom Vestager o e, nedavnom e, sustavu pomoći u bankovnom sustavu i to će biti E, emitiran uživo na internetu uz talijanski prijevod. Ne, šalim se. I još jednu stvar imam za reći. Manjinsko mišljenje. Želim privući pozornost e, članova na pravo 56.3, koje se znate na pamet, e, poslovnika, gdje stoji? Kada mišljenje odbora nije jednoglasno, onda će se u izvješću sadržati i manjinsko mišljenje Manjinsko mišljenje će biti izraženo o cjelokupnom tekstu i može na temelju zahtjeva njihova autora biti e, napismeno stavljeno uz obrazloženje, ali ne više od e, dvije riječi. Predsjedavajući može e, zadržati pravo na odgradu. to je to pa, famozno pravilo 56.3. Razlog zašto govorim jeste što dva E, kluba zastupnika GUE i ICR su dostavili manjinsko mišljenje nakon što je glasanje održano prošlog ponedjeljka. sjeća se o e, godišnjem izvješću o bankovnoj uniji, e, o GUA i izvješće o financijskim e, institucijama od strane ECR-a. Iako manjinska mišljenja nisu bila izražena, i citiram, kada je održano glasanje, predsjedajući je ipak e, iznimno odlučio da ih stavi dodatak uz obrazloženje i to je uradio imajući na umu da je ovo pravilo primijenjeno samo jednom na odboru za gospodarske financijska pitanja. Međutim, ja ću ipak kazati zastupnicima da od sad spomenuto pravilo će biti strogo primjenjivano što znači da zastupnici koji žele izraziti manjinsko mišljenje to trebaju naznačiti na sastanku odbora odmah nakon glasanja o dotičnom dosjevu. Dakle, nam da je to jasno, na sastanku odbora odmah nakon glasanja, a ne bilo kakvom odgodom posredstvom elektronske pošte. To će biti zapisano u ovog sastanka, tako da će svi to moći pročitati. Sada prelazimo u točku treću, sporazum između Europske zajednice i knježevne Adore o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u direktivi vijeća o oporezivanju dohodka od kamate na štednju. Kolega Vjegas koji nije nazočan je izvjestitelj, no Fabio će ga zamijeniti. Fabio, izvolimo imaš Dobro jutro, ispričavam se u ime Migla Vjegaša koji je morao otići u Portugal zbog e, ozbiljnih poplava, teških poplava. Ja ću samo sažeti ono o čemu ćemo glasati, a to ponekad može biti u pomoći. Dakle, nacrt izvješća radi se o izmjeni e, automatskih e, obavijesti po pitanju oporezivanja dohodaka od 2003. godine imali smo dakle e, direktivu vijeća o oporezivanju dohodaka i koja je ispregovarana švicarskom nakom e, e, Lichtensteinom i Andorom da se primjenju iste odredbe i na te zemlje. 2014. godine Europska unija je usvojila ažuriranu direktivu o administrativnoj suradnji AC2 koja podrazumijeva automatsku razmjenu brojnih podataka i tu se primjenjuje OECD-ov e, sustav izvješćivanja i 2003. imamo e, dokument o oprezivanju štednje. E, dokument o Andori primjenju nova EU pravila, ti standardi bi trebali biti strogo primjenjivani od strane svih država članica i trećih zemalja kako bi se omogućilo oporezivanje i izbjegavanje te poreza. Moramo imati na umu da ovo sve treba biti nadzirano kako bi se izbjegle e, nove rupe kao što su slovne luke. Ovo moramo napraviti kako bismo e, na valjan način, e, kako bismo spostarali za učinkovitu pomoć i primjenu ovih pravila. Najviše hvala vama. Zamoću izvjestaju Sjeni, dakle, Burhe Balci, vi zamjenjujete Vršnja Švaba, izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. Prvo bih htio ispričati Andreja Švab. Andreas je već se vratio u Baden-Württemberg, svoju saveznu zemlju. To kao prvo. Dakle, ovaj po sporazum o porezivanju potpisan prošlog tjedna između Europske unije i Andore, Andreas Švac je toplo pozdravio, jer to je jedan važan daljnji korak u borbi protiv utaja i prevara porezom u Europi i velike je, da kažemo, korak napred u suradnji zemalja na tom području. Dakle, ta razmjena svih podataka o bankovnim računima i kamatama i glavnicama koje leže će naravno pomoći svim našim poreznim upravama da spriječe nastavak skrivanja različitih crnih novaca u inozemstvu. Ista stvar vredi za automatsku razmjenu informacija kod kojeg je ažuriranje podataka nužno potrebno, a kako bi sve to skupa na vrijeme moglo istupiti na snagu, onda je po mišljenju evropskih pučana bitno da i taj sporazum bude što je prije moguće u ratificiran. Najpše hvala u ime socijalista i demokrata, ne vidim gospodina Koforta. Nitko se ne javlja za riječ, dobro. EHR, Sandra Lunc, izvolite. Hvala predsjedavajući, mogu biti jako kratak. Evo to je još jedan od njih dosija. Najljepša hvala izvjestitelju, potpuno podržavamo ono što je rečeno i želio bih ponoviti riječi gospodina Balca, dakle podržavamo e, mišljenje i se da treba ažurirati te podatke kako bismo izbjegli dvostruka mjerila u slučaju dakle razmjene podataka i ostaću na tome. Najpša hvala. U ime liberala Kora van Nivenhuizen. Izvolite. Hvala predsjedavajući i hvala vam na lijepom izgovoru mog prezmena. Dobro, dakle želim e, se zahvaliti izvjestelju gospodinu Vjegasu i naravno sve ovo što je rekao gospodin Fabio Demazi, mi se slažemo s tim. Što se tiče Dore, to je važan korak u borbi protiv e, izbjegavanja plaćanja poreza, odnosno dve poreza i kao što ste rekli, jednom kad, budete, kad budemo to imali, mi spitamo što koji će biti ishod toga svega, koji će biti rezultati, jer puno se govori o multinacionalnim firmama koje trebaju platiti svoj udio, no istovremeno se borimo i protiv bankovne tajne, tako da ne smijemo zaboraviti te, isto tako i da pojedinci trebaju platiti svoj e, dio poreza. Tako da mi u potpunosti e, se slažemo s ovim. Hvala. Ne znam tko od zelenih, e, tko je iz zelenih e, izvjestio u Sijeni, da li se neko želi javiti za riječ, ne. Nema se nikakvih dionica Mondori, očito dobro. E, FDD, nisam dobio nikakvo ime izvjestitelja u Sjeni, Ne tražite riječ. NF, ne vidim nikog iz redova NF-a, ne vidim da je itko više tražio riječ. Dobro. Mislim da je pospak jasan. Imamo rok za prigovore do 21, 21 e, kalendarski dan od e, trenutka kada se dobili e, nacrt izvješća. Dakle, rok je 24. veljače u biti. Ako nema prigovora, a to sam tako shvatio, onda to ide izravno na plenarno zasjedanje i to će biti prvo plenarno zasjedanje u ožujku. Dobro, svi ste spremni za glasanje? Hm, imamo još dvije minute. Yeah. <laughs> so I think I give the colleagues the two minutes. Dobro, ja bih sad trebali pa kolegama prepustiti ove dvije minute. Has everyone voting card? Imate li svi glasačke kartice? Ako ikako moguće vaše vlastite. Because at the end we will have roll call vote, so... <laughs> Makes sense. yeah, yeah, yeah. So, is everyone now in the hands of a long... Dobro, da li svi u rukama imate ove dugačke glasačke liste i glasačke kartice? Možemo najprije započeti s testom probnim glasanjem. Svi smo tu. Evo možemo napraviti probno glasanje. Čekam još. It should be still open. Is kaput? No, funkcionira.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 Dakle, započinjemo sa interinstitucionalnim pregovorima u zakonodavnim pregovorima o prijedlogu za uredbu Europskog parlamenta i vijeća o usklađivanju usklađenosti cijena potrošača, usklađenost ekonomskih politika, znate kako se pravilo. treba biti odobreno od strane odbora, e, prije trijaloga, ja nemam nikakvih prigovora, dakle, glasajmo, tko se slaže s ovim tekstom u kontekstu međuinstitucionalnih pregovora i to ćemo glasati pojedinačno, je tako? Ja, immediately. <laughs> No, I will not count you. No. Come on. It, it's, it's not a new thing. Ovdje, ovo nije ništa novo. Glasanje glasačkim karticama. Dobili se dva puta e, e-maile, tako da vas molim da vas sad organizirate. I will wait, but you do not even make any effort. Sačkat ću ja, ali vi ništa ne činite da dođete do svoje kartice. Dobro, onda to učinite. No. We do not start these things here. I will be tonight in the stadium. so we are still in the vote on the... Dakle, i dalje glasamo o ovome. Otvaram glasanje. Ovo nije ključni glas, tako da mislim da možemo preživjeti bez glasa Permoš Berez. Zatvaram glasanje. 40 za, 5 protiv i 1 suzdržan. Najviše hvala. Možemo sada ići s ovim na plenarno zasjedanje. Sada ćemo sačekati dvije minute i nadati se da će svi u međuvremenu doći do svojih glasačkih kartica. Kao što ste vjerojatno vidjeli jutros, dobili ste elektronsku poruku odnosno zastupnici su dobili elektronsku poštu da smo dobili zahtjev zahtjev zadnji trenutak nakon roka za e, glasanje po dijelovima, dakle ja ću to najaviti i nadam se da će klubovi zastupnika moći se prilagoditi tome i želim potvrditi, ponoviti osobito u ovom slučaju, dakle ovo ne govorim kao izvjestitelj Sjeni već kao predsjedavajući, bilo je problematično prepremiti ove glasačke liste, s obzirom da su mišljenja, da smo dobili mišljenja jučer, znate, poznati smo mi ti problemi i kako bismo to uključili, to je bilo dosta teško, tako da vas molim da nas ispričate, dakle nije se radilo tu niti o e, izvjestelju niti o pregovaračkom timu koji su postavili takve rokove, već je tome tako zbog eto, okolnosti. A opet s druge strane, svi ovi glasovi po dijelovima idu u kompromis e, koji su bili takve kakve jesu. Dakle, molim vas za ubuduće da se držimo rokova jer u suprotnom ćemo svi morati, kad budemo morali glasati idući e, sljedeći put na plenarno, i nećemo moći to napraviti kako valja. Fabio traži riječ, izvoli. Ja sam se vas zamolio da tražite od, zatražite od kolega da budu malo, malo tiši ako može, jer e, iskreno govoreći teško mi vas je razumjeti odnavde. Nadam se da to nije zbog mog bavarskog engleskog naglaska, suprotnom e, govorit ću bavarski. Budite bez brige, ne bi to ništa promijenilo na stvari. Dobro, dakle nije do mene, već do buke. Evo i dalje čekamo prvanš. Čujte, mislio sam da ona je i predsjedala ovim odborom u prošlosti i jako iskusna žena, tako da sam mislio da će imati svoju karticu. Gospodin Bulman, izvolite. E, Predsjedavajući, vi ste jedan vrlo iskusan kolega, pa se stoga dozvoljavam primijetiti da je dan glasovanja dan koji, mora, i koji je jako rano počeo i to je divno i to nas jako veseli. Ali ako već radni dan otpočnete jednim glasovanjem i onda još sve skupa dodate tome promjenu prostorije u kojoj se održava konferencija, onda vam moram reći da je to vrlo hrabar postupak s vaše strane, hrabar potez. Međutim, sad ili možete čekati dok moj klub zastupnika ne bude kompletan, a to bi vam zaista savjetovao da pričekate da se mi svi okupimo, ili možete nastaviti tako da eventualno ime morate ubrajati kolegice i kolege bez glasačke kartice. Naravno, ako vi smatrate da to možete, mi ćemo se valjda na to naviknuti, ali kažem, ili ćete čekati dok moj klub zastupnika ne bude ovdje kompletno zastupljen, ili ćete morati okolo hodati sa jednom cedljom da skupljate potpise direktno i, a to mislim da što se tiče učinkovitosti ne bi baš puno pomogla. Dakle, gospodine Bulman i kolega Dragi, vi ste jako dugo govorili, ali izgleda da to nije pomoglo da se svi okupe u međuvremenu, a inače ukazujem na to da ja nisam e, bio zadužan ni kriv što je promijenila se prostorija, to su drugi odlučili, a ja sam to ponizno prihvatio. Dakle, još jednu minutu čekam i onda nastavljamo s poslom. Jer vidite, ne vidim, osim toga ne mogu nikako dokučiti intelektualno spoznati kakva su povezane donošenje kartica sa sobom i promjena prostorije. Jer ne mogu shvatiti ako ste gore na trećem katu da tamo nosite kartice, a kad dolazite dolje na prvi kat ju ne, nos, ne nosite. Molim vas, drugi dio mog pitanja, on se odnosio zapravo na to da pričekate eventualno moje kolege, jer sve ostalo što radite i poslije naknadno skupljanje potpisa će vam puno duže trajati. Ne, oprostite kolega, ja sam tu vrlo ležeran jer to će onda raditi ostali iz ovog odbora, a neću ja trčati okolo i skuplje. Dobro, ali sad ste vi svoju šansu iskoristila, međutim Pervanš koliko vidim još uvijek nije našla svoju karticu, ali čini mi se da nije tako daleko njena kartica od nje. Barem bi se trebala nakon toliko vremena snalaziti u ovom, ovom domu visokom i ovim prostorijama. No dobro, izgleda da se sad ipak netko približava. I e, ako je točno ovo što si rekao Udo, onda ti je zapravo jedan previše u svom klubu zastupnika. Ne, molim, ja insistiram na tome da se i mi ubrojimo jer smo tako marljivi. Ne mogu ja nikog takvog samo zato ubrojati. Dobro, počinjemo sad sa glasovanjem. Dakle, ovo prvo glasanje neće biti tako dramatično, pa neće biti važan samo jedan glas. Problem. Evo, stiže. Dobro, započnemo. Započnemo s postavkom prvom, izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak sam amandman 73, tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru. Amandman 74. Tko je za? Odbijeno, e, 74. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Možemo to provjeriti. Otvaram glasanje. Glasamo o amandmanu 74. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis B. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. man Usvaja se, ispričam se. Da, već sam prešao na sljedeći. Usvaja se velikom većinom. Amandman 87. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Poslušajte sada, molim vas, evo nas na kompromisu C. Imamo zahtjev zahtjev za glasanje po od strane FDD, a to su jedan od njih zahtjeva u zadnji tren. Dakle, prvi dio bi bio cjelokupni tekst bez riječi strukturne reforme, a drugi dio bi e, se odnosio na riječi strukturne reforme. Dakle, tko je za prvi dio? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A ove drugi, dvije riječi, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na kompromis D u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdrani? Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na amandman prvi koji je dodatni. Da, on nije u kompromisnom u kompromisima, to smo dobili odavde od A tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 105. Isto vrijedi za njega, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 108 je povučen. Kompromis E, i tu imamo zahtjev za glasanje po dijelama strane FDD, a prvi dio bio cjelokupni tekst bez riječi dok se istovremeno čuva proračunska disciplina. A u drugom dijelu bez. Dakle, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na kompromis F. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 130. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Odbija se. Postavka 2. Izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis G. Prvo ćemo glasati o usmenom amandmanu od liberala. To je trebalo biti u vašim glasačkim listama. Dakle, počinjemo s usmenim amandmanom liberala. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada glasamo o izvornom kompromisu G. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis H. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se kompromis i ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 170 e, ko je za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis J ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se Amandman 188. Koji za? Protiv? Suzrani. Odbija se. Kompromis K. Koji za? Protiv? Suzrani. Usvaja se. 194. povučen. Kompromis L. Koji za? Protiv? Suzrani. Usvaja se. Amandman 207. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 208. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. E, molim provjeru. Otvaram glasanje o amandmanu 208. Svi su glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Compromise M. Who is in favor?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 E, pazite, sada to su e, liberali napravili koji smo glasali zasebno, a e FDD ima usmeni amandman koji želi uključiti i učinkovite sustave socijalnog, socijalne skrbi i mjere za borbu protiv isključenja. Počinjemo sada od amandmana FDD-a Dopam je još svjež e, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo sada dakle na usmeni amandman liberala koji stoji u vašim glasačkim popisima. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Dakle, idemo na e, izvorni kompromisni amandman O. Tko je za, e, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman P. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman KVE. I ovdje imamo usmeni amandman e, kluba e FDD. Nakon što se treba odlučiti na nacionalnoj razini, žele dodati o učinkovitim porezima i e, tako dalje, kako bismo uključili e, visoko kvalitetni sustav socijalne skrbi. E, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usmeni se amandman odbija. Prelazimo sada na izvorni kompromisni amandman kveza protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman R tko je za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 273. Tko je za protiv suzdržani, odbija se. Kompromisni S u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pod naslov četiri izvornog teksta za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 Kompromisni amandman U. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 320. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. E, kompromisni za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, pod naslov peti izvrni tekst. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni dvostrukove, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman X, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 355, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 356, tko je za, protiv,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 Imate Alde, zahtjev Aldeja, ali nemate e, FDD-a. Ne znam koji je koji. Prvi dio je ALDE, što znači znate, imate ga. A FDD želi posebno glasanje o učinkovitoj primjeni strukturnih reformi i e, o riječi socijalno. Dakle, mislim da sam sada shvatio kako smo se koji, kako ćemo glasati. Prvi dio je kompromis bez riječi e, o, o e, potrebi za strukturnim reformama što je tražio FDD,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 protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 417. Ko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 419. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman AE. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 427. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni AF. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 429. Tko je za, protiv, suzdržani, to moramo provjeriti, mislim. Amandman 429. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? E, jedan prekomjeran pučanin. E, zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 354. Tko je za? Oprostite, taj se amandman ne razmatra. Dakle, 354. se ne razmatra ako se usvoji kompromisni AF, a AF se usvojio. Sada 430. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 431. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Izvorni tekst pod naslovu šestom za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni AG tko je za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 442. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni AH. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 449 je povučen. Amandman 450. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman A i za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni A od. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni AK, koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni AL, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo proračunski sedam. Možemo li sedmi, osmi, deveti u bloku? Ne. Dakle, e, odbora za proračun broj 7 za protiv suzdržani usvaja se. Osmi odbora za proračun koji je za protiv suzdržani mislim da je usvojeno, ali ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Od deveti odbora za proračun za, protiv suzdržani usvaja se. Drugi odbor za okoliš, dakle NV2, tko je za, protiv, suzdržani, mislim da se odbija, želite provjeru, dobro provjeravamo drugi odbor NV. Zatvoren glasanje. Odbija se. Četvrti odbora za Envi. Eh, Tko je za? Protiv? Suzdržani? I e, istom većinom se odbija. Envi broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Envi broj 7. Tko je za? protiv, suzdržani. Taj moramo provjeriti jer je jedan klub promijenio mišljenje odnosno na prethodni. Otvaram glasanje NV7. Ne, evo tek sada otvaram glasanje. Molim da ponovno pritisnete na dugme. Jesu svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Osmi odbora Envid tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Envi 9 tko je za, protiv, suzdržani, mislim da se usvaja. Jer i Prošli puta je bilo vrlo tjesno, dakle NV9, otvoran glasanje, zatvoran glasanje, usvaja se. NV broj 10 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 11. odbora NV koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 12. odbora NV koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 14. odbora Envi tko je za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojena, ali provjerit ćemo. Otvoren glasanje 14. E, amandman odbora Envi, jesu li svi glasali? Usvaja se. 15. odbora Envi tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 16. odbora Envi za, protiv, suzdržani, odbija se. 17. odbora Envi tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. E, smo već pokrili. Ne, sada prelazimo na peti odbora regije za regionalni razvoj. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Sedmi odbora regi. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromisni AM. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Prelazimo na amandman 23. Tko je za? Protiv. Ne, oprostite, to moram provjeriti. Otvaram glasanje amandman 23. Tko je za? Odnosno, zatvoram glasanje. I jasnom većinom se usvaja. Još jedan važan amandman, 24. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 25. Tko je za? protiv, suzdržani odbija se 26. Tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromisni AN, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni AO e, zahtjev kluba AVA ALDE i FDD o glasanju po dijelovima. Sve ću pročitati i onda ćete vi sami saznati što je ALDE, a što je FDD. To ne stoji ovdje. Zahtjev za prvi dio bez riječi dok je u eurozoni višak u porastu, a države članice moraju činiti sve kako bi provodile E, smislene reforme, a druge dio države članice moraju pospješiti napore za provedbu e, smislenih strukturnih reformi i treći dio dok se e, višak nekih zemalja u rastu. Hvala na komentaru gospodin Balz koje nismo čuli u mikrofon. Evo ovdje se osjećam kao da sam u Muppet Je, jedan od dvojice staraca. Dakle, prvi dio tekst amandmana bez one duge verzije. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se a tko je za taj e, formulaciju za protiv suzdržani usvaja se i mislim da smo time pokrili sve druge zahtjeve. Prelazimo na amandman 40. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Čestitam. 41. Tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromisni amandman A5 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 47 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 48 tko je za, protiv, suzdržani, ali mislim da moramo provjeriti amandman 48. otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvoran glasanje. Usvaja se. Amandman 49. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 50. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 51. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 52. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 53. tko je za, protiv, suzdržani, to ću provjeriti. 53. provjeravam, otvoram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvoram glasanje. i usvaja se velikom većinom. 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 56. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 59. za, protiv, suzdržani, odbija se. 60. za, protiv, suzdržani, odbija se. Idemo na uvodne izjave. Dakle, Izvrni tekst. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman drugi. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Da odavde bolje vidim, vjerujte mi. Sad prelazimo na 229. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava 10, 11 i 12 zajedno može. Dakle, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman četvrti. Tko je za? Ne, dakle, o njemu ne glasamo. Izvorne uvodna i odredba broj 13 i 14 zajedno. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava broj 15. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodne izjave 16, 17 i 18 zajedno za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6, tko je za, protiv, suzdržani. To ću provjeriti iako mislim da je odbijeno. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Dobro je da sam provjerio. Uvodne izrabe 19, 20, 21 22 u bloku 4, dakle u bloku za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Izvrna uvodna izjava broj 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija, ali to moramo provjeriti. Otvaram glasanje po amandmanu, amandmanu 10. glasanje. Odbija se. Izvorni tekst. What is Technical. Okay. Original text, citation 24, who is in favor? Izvorni tekst za, protiv, suzdržani usvaja se. 25. do 28. zajedno. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 12. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 13. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. A sada ćemo konačno glasati i to poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. E, usvaja se s 37 glasova za, 18 protiv i jedan suzdrž, jednim suzdržanim glasom čestitam izvjestiteljici i nadam se da ćete polučiti isti uspjeh sljedeći tjedan na plenarnoj. Morate paziti na klubovima zastupnika, to će biti sljedećeg puta. Gospođa Gular se javlja za riječ. Evo, htio sam samo jednu stvar reći koja nije e, vezana za ovo glasanje. Ono što me iznenađuje jest da se danas Europsko vijeće bavi vrlo značajnom temom. Radi se o mogućnosti da i jedna država članica izađe iz Europske unije ili pak o način, po dijelovima da ostane u Europskoj uniji, dio toga e, se odnosi na e, stvari koje su vezane za nadležnost našeg e, našeg odbora. Mi smo sada proveli sat vremena glasane o uvodnim odredbama odbora Envi, a te važne, tu važnu temu nismo niti spomenuli. Hvala. E, E, pa žao mi da niste o tome govorili na sastaku koordinatora, vi ste to već rekli u Strasburu prije dva tjedna. Da, li htjela sam to reći pred cijelim odborom. To nije samo za koordinatore, ali kao što znate, na ovaj se sastanak priprema na jednom drugom sastanku kojim nemam čast predsjedavati. Sada nekoliko minuta stanke prije nego što dođe predsjednik Dijsselblom. So, dear colleagues. Dragi kolege. At the beginning, okay. So, dear colleagues. Dakle, dragi kolege, molim vas da uzmite mjesto. Za mene je veliki užitak što možemo među nama pozdraviti predsjednika Eurozone i trenutno predsjednika Ekofina Žervana Dajsledonma kojeg redavno pozivamo na naš strukturni dijalog u vezi različitih uredaba koje neću sad sve pojedinačno navesti. Eurozona, Eurogrupa svaki šest mjeseci usvaja svoj novi program koji uglavnom pokriva sve područja na koje će se usmjeriti svojim naporima. I ovo je to su indikativne programi koji se mogu kad i izmijeniti ovisno o okolnostima ali nadajmo se da se ništa tako neće dogoditi. Mi smo dobili prvog, prvog obavijest da ćete se fokusirati na koordinaciju ekonomske politike među zemljama eurozone u odnosu na ekonomsko usklađi, programa e, ekonomskog usklađivanja i mislim da će to biti i glavna tema našeg današnjeg strukturiranog dijaloga. Kao što sam već rekao, velika mi je čast i užitak pozdraviti vas među nama. Inače, predsjednik će otprilike pet minuta dati uvodne izjave, nakon toga imamo sistem pitanja i odgovora i onda ovisno tome kako stojimo vremenski možemo ići u drugu rundu pitanja i odgovora. Ja ću jako paziti da svako ima šansu javiti se za riječ, a onda ćemo vidjeti koliko ostane vremena i za drugu rundu da se eventualno još jedan put radite. Ako kažemo bude nam vrijeme dozvolilo onda ćemo imati dodatno javljanje za riječ u okviru cash postupka, dakle slobodnog javljanja. A sada riječ dajem Žaron Motajzlblamu, predsjednicu Euro grupe, odnosno Eurozone. Hvala lijepo, dobar dan, dame i gospodo. Evo, ja imam taj užitak da ponovno nastupim pred Ekon odborom. I kao što je predsjedavajući malo prije kazao uvodno, ja sam, ja ću se odmah pojaviti pred vama u višestrukoj funkciji, dakle i kao nizozemski ministar koji predvodi Mekofin dok mi predsjedamo i kao naravno predsjednik ekozone, ali sad ću se više baviti ekozonom. Europsko gospodarstvo se oporavlja i ide u pravom pravcu prema komisijnom pregledu i prognozi za 2016. nastavit će rasti jednim umjerenim tempom. Ulazimo u treću godinu kontinuiranog oporavka koje oprema sve šire razmjere zemljama članicama. Međutim, trenutna um, uzbuđenja i trenutno dramatični događaj na burzama možda sugeriraju nešto drugo. Ali dozvolite da vam uvjerim da je euro i eurozona su u boljoj situaciji nego prije nekoliko godina. S druge strane, naravno, ta visoka volatilnost povećava nesigurnost, odnosno smanjuje sigurnost svako. Mi ćemo u svakom slučaju ojačati svoj okvir za fiskalnim upravljanjem kako bi tu e, znali dati odgovor. Dakle, zdrave investicije, dobro strukturirane reforme će nam osigurati jedan održivi bankovni sustav, a to su glavni prioriteti našeg radnog programa stopa vladinog e, gubitka će se nastaviti smanjivati sa svog maksimalnih 6% 2009. na 1,9%. I isto tako je i kompletan državni dug se u većini država počeo smanjivati vidno. Naravno, oporavak e, je ovisi o privremenim gibanjima na svjetskim turzama i privremenim vjetrovima kako oni dođu. Prema tome, mi za jedan kontinuirani rast žel, moramo popraviti temeljne stvari, a to je recimo velika stopa nezaposlenosti i različite divergentnosti u ekonomskoj performanci diljem Evropske unije. S druge strane, onaj trend opadanja se ipak smanjio. To može biti uslijed vanjskih okolnosti, a možda i zato što je kod novih tržišta i u Kini došlo do različitih poremećaja i smanjivanja volumena gospodarskog rasta. Međutim, istina je da smo mi učinili jako puno za Evropske banke. Bankovnom unijom smo razvili mehanizam koji će diljem Evropske unije donijeti stabilnost čitavom financijskom sektoru i smanjiti ono usko grlo u kojem su se naše države zbog svog ogromnog državnog duga kojeg nisu mogli nikako solventno otplatiti, niti su zbog toga bili likvidni. Dakle, ako budemo dalje vodili našu, dakle, jačanje bilanca je naša glavna stvar, glavni. Međutim, ne radi se samo o tome da imamo jedan vjerodostojan zaštitni mehanizam kod svih zaduživanja i davanja kredita, nego isto tako stvar u povećanju produkcije, proizvodnje i za izjednačavanje šanse za sve banke. S druge strane, od 1. siječnja nam je stupila na snagu e, direktiva EBRD o sanaciji i oporavku banaka koja u svojoj cijelosti se mora, kao što smo rekli, bez implementirati. Ali da vam dam jedan kratan pregled onog što je pred nama. Nova dimenzija je uvedena u našoj policijskoj koordinaciji kao dio nastavnog rada. To su preporuke koje su prvi puta izdane za zemlje eurozone na početku europskog semestra u studenom, dakle znatno prije nego što se objavljuju specifične izvješća za zemlje. Rano objavljivanje nam je omogućilo puno bolju suradnju među zemljama eurozone glede svih onih izazova koji se našim politikama u okviru evropskog semestra nameću. Naravno, izvješća, specifična izvješća po zemljama će biti objavljena u svibnju. Ja sam imao tu privilegiju da su, budem nazočan jednoj vrlo zanimljivoj plenarnoj debati Europskog parlamenta u prosincu, upravo u vezi s tim. Eurogrup zona je održala tematske diskusije o kvaliteti javnog financiranja kao i održivosti uopće mirovinskih sustava. Te diskusije su proizišle izravno iz naših specifičnih specifičnih preporuka i vrlo su bitne za implementaciju čitave naše politike. U studenom je Eurogrupa održala e, rasprave za proračun, u vezi proračunskih planova za 2016. naših zemalja članica. E sad, osim nekoliko zemalja kao recimo Portugala koji zbog E, zbog izbora nije predložio svoj plan proračuna za iduću godinu, mi smo uglavnom sve pregledali. I pritom smo jako pazili da li se poštuje pakta stabilnosti i rastu, da li su svi s tim usklađeni. Međutim, evo, najnovija prognoza je potvrdila da zemlje, neke zemlje članice nisu usklađene, ali oni su evo, dale čvrsto obećanje i preuzele obvezu da će to učiniti. Na sastanku prošlog tjedna smo isto tako na temelju dubinskih analiza održali jednu opsežnu raspravu o tome i posebno o temi Portugala, jer smo se svi složili da je Portugal jako ugrožen i da izgleda neće se pridržavati usklađenosti sa normativima pakta o stabilnosti, kriterijima pakta o stabilnosti i rastu u svom nacrtu proračuna za 2016 i sada smo tražili da se pripreme dodatne mjere koje će se implementirati ako bude trebalo kako bi osigurali da proračun za 2016. bude usklađen i poštuje sve pravila iz i kriterije iz pakta stabilnosti i rasta. A sada nešto o Grčkoj i Cipru. U studenom prošle godine sam na prošlom pa- gostovanju kod vas u Ekonu, kad smo posebno razgovarali o Grčkoj, vidjeli da je stanoviti napredak, zapravo dobar napredak postignut, ali da još uvijek ima puno izazova. E, grčka vlada je uspješno provela različite strukturne reforme, pogotovo na bankovnom i financijskom sektoru. I što je naravno posuda pozdravljeno. Ali ukupno 5,4 milijardi je bilo predviđeno i potrebno da se namjenski za te reforme dobije, a mi smo to iz proračuna imali 4,5 milijardi spremno e, i, vezano za tu svrhu. Do sada je prva misija već počela i koliko sam ja shvatio od e, tamošnjih vlasti e, već na dobrom su putu. Iako je nama glavna briga te naše misije koja je došla na teren da se upozna sa situacijom, da li je kvaliteta reformi koje se provode zaista adekvatna i da li se mogu dovesti do kraja što je prije moguće. Grčka vlada je izrazila sama da je svjesna te hitnosti situacije i mislimo da će vrlo brzo biti prva kontrola, dakle prva revizija njihove situacije gotova. Kao što znate, to je riječ o reformi mirovinskog sustava, ogromne reformi koje su napravili i provodaju, dakle prva faza je gotova kao čitav niz drugih fiskalnih pitanja. I također fond za privatizaciju ispada u taj prvi dio njihovih reformi o kojima radimo ovaj našu prvu reviziju, odnosno prvi kontrolno izvješće naše misije. Potom se bavi, u to sve spada jasno borba protiv prekomjerne administracije, borba protiv korupcije, borba protiv utaje e, i izbjegavanja plaćanja poreza i tako dalje, kao i naravno jaki socijalna dimenzija koja ide u različite socijalna davanja za cijelu zemlju koja su predviđena iz istih sredstava u istoj fazi su. No, to je sve ono što je dogovoreno još u ljetu 2015. što se sada realizira. A na kraju imamo još i program usklađivanja za Cipar. Protekle tri godine su vlasti na Cipru iskazale jasno svoju predanost tom programu i program se do sada dobro provodi. Imamo, dakle, dobro, dobre, na dobrom putu su reforme, strukturne reforme kao i reforme cijelog financijskog sektora. U travnju prošle godine su postigli relativno velike napretke i vidjelo se da Cipar e, je trebao dvije milijarde od ukupne omotnice koja je izdvojena za tu svr, u tu svrhu iz europskog proračuna od 10 milijardi eura. Zbog toga jasno je da u ovom trenutku nismo još dobili nikakav zahtjev za nastavkom programa jer eh, de facto Nadamo se da će oni vrlo brzo stati na svoje noge i mi ćemo njihov napredak u ožujku na sljedećem sastanku eurozone razmotriti. Eurozona je dalje spremna razmotriti sve moguće implikacije njihovog daljnjeg oporavka s aspekta, kao što smo rekli, naše monetarne unije. Hvala lijepo gospodine Dajsublan. Sad idemo po redu runda govornika u ime klubova zastupnika. Prvi koji je na redu je govornik iz, kluba zastupnika Pučana, a to sam ja. Ali ja bih sada prešao na svoj materin jezik ako dozvoljavate kad govorim u ime Pučana. Hvala vam lijepo gospodine Dajsublan na ovom izvješću. I ja bih se vratio na jednu temu koju ste sada naveli, nešto što smo čuli, ali nas mi prošlih tjedana dao jako puno briga a vi ste sami spomenuli. To je dakle nacrt e, proračuna u Portugalu. On ne samo da je došao puno prekasno, nego je što se tiče onih dogovora koji su postignuti s Portugalom, jako, jako odstupao, vrlo masivno. I to ne zbog toga što bi sada se tamo privreda totalno urušila i doživjela slom, nego zato što oni sad moraju ispuniti svoja predizborna obećanja, ovi novi koji su došli na vlast. Prema tome, oni u svojoj substanci se ne drže uopće naših dogovorenih smanjenja od 0,6% i oni jedva idu na 0,1, 0,2% u odnosu na BDP Portugala. Prema tome mislimo da li će se sad pustiti da prođe taj nasred projekata tog proračuna ili ne. Čuo sam da je eurozona ima jako duboke brige i da se ih komisija dijeli sa eurozonom. Stoga moje pitanje, šta će sad eurozona učiniti, kako će paziti i da li će sad stvarno insistirati na tome da se provede ono što su s Portugalom bili dogovorili, ne samo kod sastavljanja i pisanja proračuna, nego i kod njegove izvedbe i kako sada spriječiti da zemlja koja je imala e, dakle cijeli sanacijski program koju su izvukli van, koja se digla na svoje noge i da sad ponovno ne upadne u takve probleme. Kako ćete? Hvala lijepo gospodine Ferber na vašem pitanju. Da, ja sam već to rekao, znamo svi da je proračun, nacrt proračuna došao puno prekasno, ali znali smo zašto bili su izbori u pitanju. Međutim, nakon toga smo intenzivno razgovarali komisijom o tome što su oni predočili i koliko sam ja shvatio tradicionalne mjere su već poduzete glede toga da odstupaju od onog što je dogovoreno. Jer upravo imamo preveliku razliku između onog što je dogovoreno i ovog što su ovi napisali u prijedlogu. Stoga mislim da i vijeće izrazila svoju zabrinutost duboku i rekli sam da moraju više učiniti kako bi se uskladili sa kriterijima pakta o stabilnosti i rastu i u skladu s onim što je dogovoreno jasno kod njihove sanacije i spašavanja. E sad nova vlada u Portugalu je imala, poduzela dodatne mjere mi smo o tome raspravljali potom i u Eurogrupi, Eurozoni, to je bila jedna vrlo oštra i kritična debata. Portugalski kolege su sa svoje strane izrazili da su oni svjesni i da su oni predani tome i obećali da će se uskladiti sa paktom, ali e, već su unaprijed počeli pripremati, kako su rekli, različite mjere koje će se moći ove godine primijeniti ako se situacija bude pogoršavala. Postoje tu stvarno ozbiljne nezabrinutosti kad pogledate i zadnje prognoze i za Portugal, prema tome vidite da ima zbilja razloga za zabrinutost. I ja moram reći, Portugal ima jako dobar program i sad E, imaju sa druge strane i osigurano obećanja da će imati kreditne linije i dalje kreditiranje za sve svoje programe, a to je ono što recimo za pristup tržištu je nužno potrebno. A sad portugalska vlada je toga apsolutno svjesna i oni su, kao što sam već rekao, oni su izrazili svoju jako predanost paktu i obećali naravno čvrsto da će se oni pridržavati pakta i ispuniti sve kriterije ali vidjet ćemo na proljeće novu prognozu koja se neće odnositi samo na Portugal, nego za cijelu skupinu država koje, kojima prijeti opasnost i riskiraju da ne ispune kriterije fakta o stabilnosti i da se jednostavno ne usklade. Pa ćemo vidjeti gdje stoje sa u sljedećoj prognozi koja će biti objavljena, a to slijedi u svibnju. Hvala lijepo, a sada dajemo riječ eh, Pervans Bereš u ime socijaldemokrata. Hvala predsjedatelju. Predsjedniče Euro grupe. Pitam se, ne mislite li da bi bilo bolje imati ovu raspravu, gotovo u raspravu između zatvorenih vrata, kako bismo mogli otvoreni govoriti, jer malo donekle sam bio iznenađen vašim predstavljanjem gospodarske situacije eurozone, no možda je tome tako kako biste umirili tržišta. Iznenađena sam što niste spomenuli utjecaj na gospodarstvo cjelokupne euro, e, unije, ali e, koji prihvat izbjeglica ima na njemačko gospodarstvo. Možda bi se trebalo o tome nešto reći. Naravno, svi mi imamo na umu svijest onoga što se sada rješava ovih dana. Naime, koji god bio rezultat britanskog referenduma i ishod sastanka Europskog vijeća, ovo primorava eurozonu da razmišlja o svojoj integraciji. Dakle, vas kao predsjednika Euroskupine i jednog od autora izvješća pet predsjednika, htio bih vas, bih vas pitati kako vi anticipirate trenutak kada će Europska unija i osobito Eurozona, kada i kako će reći e, koje su njene namjere nas, glede nastavka integracije. Jer govorili ste, ako ćemo napraviti uniju tržišta kapitala, treba osigurati dobre uvjete funkcioniranja gospodarstva i možda će pitanje e, proračuna eurozone biti manje problematično. Znate, ja se ne slažem s tim, te stoga imajući na umu ono što se, što, što očekuje eurozonu nakon pregovora s Vjednjom kraljevinom i bez obzira na ishod referenduma, ja bih htjela da nam vi, e, imajući na umu svoje odgovornosti, da nam kažete kako anticipirate događaje. E, merci, madame Beres. E, Hvala, gospođo Beres. Rekste da kažete da ste iznenađeni mojim predstavljanjem trenutne situacije. Pa ja ću ostati pri tome da je moja percepcija gospodarske situacije nije e, predodređena prošlotjednim promjenama na tržištu i puno toga se dešava trenutno. Donekle e, je kriza i dalje jako živa u našim svijestima, puno toga se dešava u Europi i mislim da trebamo racionalno biti u stanju procijeniti, ocijeniti gdje se sada nalazimo. Sada izlazimo gospodarski iz krize, Europa E, je u jako dobrom stanju spram e, brojnih drugih regija u svijetu. Gospodarski rast u, Europskoj, u eurozoni sada je na istoj razini kao i u Sjedinjenim državama, no SAD e, je došao do vrha i sada ide polako na dolje, a u Europi mi napredujemo. To je moja procjena situacije. No, a ima i tih no, naravno ima puno benignih okolnosti i naravno imam to na umu i drugo, ali jest da postoje i novi vanjski rizici. Dakle, spomenuo sam oba istini za volj, dosta kratko, ali sam i spomenuo. Dakle, ponavljam da idemo u pravom smjeru, puno toga je napravljeno, teški, puno teških stvari socijalno gledano je napravljeno, e, poduzima se i mi sad izlazimo iz krize. Mislim da bismo trebali nastaviti E, povećavati stopu ulaganja u Europi, baviti se i rješavati strukturne probleme u našim gospodarstvima, u funkcioniranjima vlada, tržišta. Mislim da trebamo nastaviti s jačanjem bankovne unije. I kad ljudi kažu, pa banke su u groznom stanju, ja ću se protiv toga boriti. To nije istina, naše banke su u puno boljem stanju nego što su bile, nego što se misli. U pojedinim bankama još uvijek ima problema sa e, ostašnjom i e, drugi imaju, drugi imaju problema svojim portfeljima, no nema čarobnog štapića kojim se može stvar riješiti, s tim trebamo nositi postupno to rješavati. Dakle, ja se nastavim, nastavim ne biti više optimističan, ali sigurno ne dopuštam da me se uvuče u psihološko tumačenje krize. Što je s budućnošću? Njemačka izbjeglička kriza e, nije samo njemačka, ta i nadam se da to svi imaju na umu i da to smatraju zajedničkim problemom, e, koji će biti gospodarski utjecaj. Pa neki tvrde da Njemačka i neke druge zemlje moraju utrošiti puno više sredstava e, na priljev e, migranata, što će imati kratkoročni učinak, a koji će biti dugoročni učinak, ne znam, ima različitih mišljenja ovdje sigurno. Ja ne mogu anticipirati što će se danas reći na, Britans, na sastanku vijeća o britanskom pitanju. U svakom slučaju e, postupak e, integracije u skupinu je nešto mora nastaviti. To stoji u izvješću pet predsjednika i tu se govorilo i o kratkoročnim e, mjerama od uniji tržnama kapitala i o dugoročnim situacijama o i na tom dugoročnom aspektu puno toga trebamo rješavati. Kad govori o e, fiskalnim kapacitetima, tu me ljudi pitaju što je to, kako to funkcionira, otkud novci, koji će mehanizam biti, koji će upravljati time i tako dalje. Dakle, možemo se time baviti i dobiti neke prave prijedloge. Hvala u ime Gospodin Marijas, izvolite. Gospodin govorit ću grčki. Gospodin dajseldom prošlo šest godina otkako je memorandum nametnut Grčkoj. Politika trojke je propala, javni dug je uveliko porastao, predstavlja 130% BDP-a 2016. godine, on će predstavljati više od 200% BDP-a. 40% stanovništva živi ispod razine siromaštva. Imamo milijun i pol nezaposlenih, e, nezaposlenost mladih e, je prelazi e, razinu 50%. A s ovim trećim memorandumom Eurogrupa i Trojka inzistiraju na strogoj štednji, smanjenju mirovina, plaća, nametanju novih e, poreza, nametanju novog sustava osiguranja koji će imati veliki i negativan utjecaj na neovisne djelatnike, poljoprivrednike i umirovljenika. Trojka i Euroskupina koje, kojim predsjedate nisu uspjeli e, i u biti najveći dio kredita koji su dodijeljeni nakon prva dva paketa umjesto da budu uloženi u e, gospodarstvo pali su u džepove onih koji su stvorili situaciju. Dakle, predsjednik SPD, gospodin Gabriel, je priznao u nedavno objavljenom članku da od 200 milijardi eura koji su dati kao e, posudba Grčkoj, 140 milijardi vraćeno je, utrošeno je na isplatu kredita Danas neisplaćeni krediti predstavljaju ogromne iznose. Veliki broj kućanstava mogu bi ostati bez svojih domova. Trojka i skupina odlučili su da ti zajmovi junk, e, ti e, loši zajmovi trebaju biti prodani spekulativnim fondovima. U Ovdje je gospodin Dragi, govoreći o tim trudnim kreditima, govorio o nekim alternativnim rješenjima. E, dakle, to bi trebalo biti dodijeljeno u vidu ABS-a kao jamstvo od e, italijanskih banka e, Europskoj središnjoj banci. Gospodin Blum, vi koji predsjedate Euroskupinom i Eko, finom, da slažete da ti novci budu e, dati kao jamstvo Europskoj srećnoj banci, a ne da budu dati spekulativnim fondovima i da e, Grci, Grčka kućanstva izgube svoje domove? Isto pitanje sam postavio gospodinu Dragiju. Da, i trebali biste mu postaviti, to bi bio, to bi bio moj odgovor, ali moj kratki odgovor, ali daću vam i dugi odgovor. Ja mislim da Europska središnja banka je neovisna u svom vođenju monetarne politike Upravo ste. Situacija u Grčkoj, a to nije nikakva novost, je uveliko vezana uz situaciju u finanskom sektoru i tako je u brojnim državama. E sada ako se želimo vratiti uzroku svega toga, mislim da smo isuviše dali kredita, previše jeftinog novca ušlo u gospodarstvo, ti novci nisu dovoljno na produktivan način e, iskorišteni i e, tu smo upali probleme. No argumentacija o da je sa ovaj europski novac upotrebljen da se spase europske banke je istinit, ali istovremeno i irelevantan jer je zamijenio druge dugove e, koji su, koje su dobili, koje je dobilo celokupno grčko društvo, koji su bili puno, dakle zamijenili su ove jako skupe dugove europskim jako jeftinim e, kreditima. I to je ona istina i to je bio to je bila cijena koju je Grčka mora platiti. Dakle, nema brzih rješenja. Grčka ima veliki broj strukturnih problema e, glede to kako vlada, javne institucije, tržište funkcioniraju i zato imamo tako detaljan i e, obiman program. Mislim da je sada ključno pitanje povjerenje. Želimo da Grci ponovno ulože svoje i ulaže svoje novce ne samo u banke, već i u realno gospodarstvo. Želimo da banke mogu poslovati. I zato je to tako važno na početku ovog novog programa da se probavimo bankama. To je napravljeno. I zato je doista jako važno pozabaviti se problemom nesolventnosti. Jer ako želimo imati održiv bankovni sustav, onda moramo imati također i e, okvir za upravljanje nesolventnošću koji funkcionira. Moramo, banke moraju biti solventne. To je ono što radimo i veliki naglasak stavimo na financijski sektor i e, cilj, dakle, ostvarenje otvaranja banaka jeste preduvjet, ali povjerenje jeste jako važno i ključ u tome svemu i zato E, zato sam sretan što grčka vlada radi, surađuje s trojkom i institucijama kako bi išli i da taj program nastavlja. Zadnja stvar koja nam je potrebna sada je da taj program zaglavi ili ispadne iz tračnica na kojima je. Dakle, e, siguran sam da je ovaj program pravom putu, a imat ćemo još dosta teških trenutaka pred sobom. Hvala. Hvala ime liberala, sada e, Kora van Nevenhuizen ima riječ. Hvala predsjedatelju, dobar dan gospodin Dajsoblom, dragi Jeron, drago mi je vidite u Europskom parlamentu, a ovaj put e, imaš e, dvije uloge. Dakle, kao što je rečeno, zadnjih tjedana puno stvari se e, desilo. i Europski bankovni sektor, s pravom je rečeno, ostaje i dalje fragilan ispod, ispod površine u Portugalu zabrinuti su bili e, za Bankonovo i Bejlin. E, isti problem postojao i postoji u Italiji gdje je postak loših kredita prema podacima Svjetske banke je e, veći nego što je tom slučaju u Afganistanu. Prošlog mjeseca vlada je odlučila ne primijeniti pravila Bejlina na dosljedan način i posljedica je bila ta da su e, brojne druge italijanske banke izgubile stotine milijuna eura. To nije do jako korisno za stabilnost e, italijanskog bankovnog sustava. Neću vam ni govoriti o svim italijanskim obvezama odnosno obveznicama u italijanskoj bilanci i opasnosti po e, stabilnost e, italijanskog financijskog sektora. Isto imamo i u brojnim drugim zemljama sredozemne Europe. A istovremeno e, eurozona nudi novi europski sustav jamstva, pa to ja mislim da to ne može postati održivo. Jel slažete i da stabilnost e, bankovnog sustava od prošlog mjeseca nam ukazuje da se može raspravljati o europskom DGS-u tek onda kada svi problemi budu riješeni i treba najprije riješiti sve probleme koji postoje između banaka i vlasti treba riješiti probleme e, kredita i treba ih e, uveliko smanjiti i nova pravila o Europskoj bankovnoj uniji moraju biti u potpunosti primjenjiva i primijenjena prije nego što se bude razmišljalo o Europskom DGS-u. E, hvala. Neki govore o jačanju, neki o završetku bankovne unije, no ovaj e, sustav, europski sustav osiguranja depozita je važan. Trebamo vidjeti što možemo napraviti prije nego što zaključimo cjelokupnu bankovnu uniju. Postoje banke koje su bile glasne govoreći da ne žele uopće ni sudjelovati niti razgovarati o tome. Neki govorili da ne žele e, razgovarati o smanjenju konkretnih e, rizika koji možda imaju ili nemaju u svojim vlastnim bankama, rizici poput smanjenja e, Eh, državnih obveznica u određenim sektorima. Tu imamo brojne primjere. To je nešto čime se bavimo na sastancima Ekofina, tako da vjerujem da će se baviti u drugom dijelu današnjeg, eh, u poslijepodnevnim satima danas. No što radimo, eh, mi guramo jedno i drugo. Dakle, jednostavno govorimo da treba napraviti, ostvariti napredak i na smanjenju rizika, ali i na podjeli rizika. Dakle, to treba i suštinski i politički imati smisla. Da li ćemo biti uspješni ili ne, ne znam. Čujem od nekih eh, s nekih strana određene signale, ali eh, sam odlučio to, odlučili smo to ignorirati i ići dalje. Mislim da će da je bankovni sektor pun, u puno boljem stanju nego što je to prije bio. Eh, pune brojne restrukturacije, reforme i sustavi nadzora su ostvareni, no opet postoje neke banke e, koje imaju probleme nasljeđene iz prošlosti i moramo jako biti obazrivi da ne odgađamo ta nerješena pitanja iz prošlosti. Dakle, trebamo napredovati, učiniti bankovni sektor još jačim, pozabaviti se temeljnim problemima kao ovih koje ste opisali i istovremeno trebamo raditi na zaključenju bankovne unije koja će na kraju po mom mišljenju imati, uključivati i europski sustav jamstva za e, polog. Kako ćemo to napraviti, o tome će se sada razgovarati u narednim mjesecima. Naša hvala u ime sada Dimitris Papadimulis ima riječ. Hvala predsjedniče. Gospodine Dajselblom, dobar dan. Evo, jučer smo već e, imali prigodu razgovarati tijekom e, parlamentarnog tjedna. Znate, europski narod e, plaća ogromni socijalni danak zbog lošeg, dugogodišnjeg lošeg upravljanja i to izazvalo i stvorilo deficite i a to je izazvano isto tako e, programom sroge štednje koji je izazvao ogromnu recesiju i ogromnu zaposlenost, stopne zaposlenosti. Sa zadovoljstvom sam konstatirao, gospodin Dijsselblum, da ovo što ste danas rekli o konstruktivnim razgovorima s grčkim vlastima, e, konstatiram da je to ubrzalo stvar kako bi stvari popravile i kako bi se vratilo povjerenje. Također sam primio znanje ono što ste rekli na tiskovnoj konferenciji dok nakon zadnjeg sastanka Euroskupine, a to je da trebamo nastaviti sa ulaganjima kako bi se vratilo gospodarski rast. Nakon što sad nakon ovoga što ste rekli vi i Europska komisija o tome da se grško, grško gospodarstvo nakon ljeta može vratiti na pozitivnu stopu gospodarskog rasta imajući na umu e, pozitivne ocjene gospodarstva, ja bih vas pitao kada vi i grčke vlasti namjeravate ubrzati stvari kako bismo konačno imali prvu ocjenu. Kada će doći do te prve ocjene? Kada će stručne službe ponovno otići u Atenu i vidjeti i ocijeniti situaciju. Želim još jednu stvar reći kolegama koji nisu jako dobro upoznati sa situacijom stranke koje su upravljale Grčkom, dragi moji kolege, koje su upravljale Grčkom cijelih 35 godina, uspostavili su jedan sustav osiguranja sa 450 zavoda za osiguranje i e, sada se nastoji napraviti, sadašnja vlada nastoji napraviti jedan sustav osiguranja e, iz, koji bi sad imao, koji bio jedinstven, što je iznimno teško. Ja želim svima reći i vam, svim kolegama i gospodinu Dajselbu, da li mislite da bi bilo ostvarivo napraviti takvu reformu kod vas, jer e, lako je pucati na vatrogasce, ali pokušajte vidjeti kako se stvari, kako stvari organizirani kod vas. Najviše hvala gospodine Papidimolis. Mislim da ste u pravu kada ste na početku rekli da je veliki broj ovih e, problema e, stvoren nagumlavanjem problema e, tijekom desetljeća. Tu ste u pravu. A onda ste kritizirali naravno program i rekli da previše štednje pogoršao situaciju, ali morate imati na umu da kada su pale stvarne, ali doista stvarne brojke o grčkom gospodarstvo, stanje grčkog gospodarstva, tu smo govorili o deficitu od minus 15. Znate, e, tu je započeo program. Ljudi zaboravljaju gdje smo bili. E, tu smo bili. Tu je Grčka bila kada smo dobili prave brojke. Dakle, da, štednja jest program dugoročnog programa kako bi se postupno vratilo ka čvrstom proračunu i to je neodrži, neizbježno za sve nas kako bismo e, imali gospodarstvo, odnosno kućanstvo kojim se može upravljati. No trenutno ključno pitanje je povratak povjerenja između europskih partnera, no i u Grčkoj, prvenstveno u Grčkoj treba više povjerenja i e, vjere u vladu i u gospodarstvo. Vaše ključno pitanje jeste kad će se napraviti e, revizija. Mislim da nam je svima u interesu da to bude napravljeno što je brže moguće i želim prepustiti, vjerovati grčkoj vladi da su predstavili ozbiljan projekt za reformu mirovinskog sustava, no postoji i dalje neka ključna pitanja koja se e, tiču proračunskog jaza u narednim godinama, tako da dugoročni prijedlog, barem se meni čini da je održiv, no kako bismo došli do tog e, održivog sustava imamo kratkoročno e, fiskalni jaz koji mora biti riješen, tako da imamo nove prijedloge, nove brojke kako e, riješiti taj proračunski jaz, rupe. Ne znam kad će to biti riješeno, nadam se da će to biti što prije napravljeno. Vjerujte da nam je svima e, u najvećem interesu da to bude riješeno što je prije moguće. Hvala. Sada Filip Lambert ime zelenih. Hvala gospodine Dajselblom, dobrodošli. Vidim da je Euroskupina počela govoriti o tome da poveća transparentnost. To pozdravljam jer to smo dugo tražili. Jeste li, e, znate da li će se objavljivati zapisnici sastanka Euroskupine? Možete nam nešto konkretno reći o tome? E, e, i Ja se slažem s kolegicom Pervanš e, o, o pitanjima opresa. S jedne strane, europske banke su uvelike e, aktivne na financijskim tržištima i vidimo da njihov e, portfolio, portfelj derivativa je tu jako prisutan, a mnoge institucije E, tu imaju e, problema vezano za derivative. Mislim da vi i e, tržišta ne analiziraju rizike na tom planu istovjetno. Jedna stvar vezana za reformu mirovina izvješće IOP je govorio upravo o tom sustavu dva stupa. Vaša zemlja je jako zato, a IOP je ustanovila da tamo e, postoji problem od otprilike 750 milijardi eura. I mislim e, da e, podržati drugi mirovinski stup je problematično jer će se oni naći u točno istim problemima u slučaju krize kao i ostatak mirovinskih fondova. Hvala što se tiče transparentnosti Euroskupine, e, dogovorili smo se da ćemo unaprijed objaviti detaljni dnevni red e, prije sastanaka, što je mnogo više nego što je bilo uobičajeno. I isto tako objavljivat ćemo sažetke sastanaka. To nije ista stvar kao i zapisnik kad se točno zna tko je što rekao. Dakle, sažete informacija o sastanku kao i zaključci do kojeg se dođe na našim sastancima. Pokušat ćemo također objavno daniti što više dokumenata, što je brže moguće. E, međutim, vrlo često sami dokumenti na kojima radimo nisu oni koje piše Euroskupina, već pojedine druge institucije. Ali kada budemo govorili o radnoj skupini za euro, oni će vidjeti tko će moći što objaviti. Osobno namjeravam što je veći broj dokumenata bih rado da se objavi i što je prije moguće, jer to eh, je, eh, transparentnost je dobra. Govorite o nepovjerenju prema bankama i da se tržišta ne mogu složiti. Iznenađuje me da to čujem. E, g, e, da su Grci ne slažu s tržištima, ali e, i ja se često ne slažem s tržištima, ali osim toga ni tržišta se međusobno ne slažu, e, Bog zna kako. Posljednjih tjedana na tržištima je bilo puno nestabilnosti i to ne samo u Europi nego i u Americi. Ali što vi mislite o inherentnim rizicima? Tu sam mislim već i rekao. Puno smo napravili, većina naših banaka sada je u boljoj situaciji. Imamo sada više kapitalnih zahtjeva i nadzor je sada na višoj razini. Što je sve pozitivno. Ima li i dalje problema u našim bankama? Pa ima, sve do gospodarstvo ne bude onoliko i jako koliko bismo željeli, još uvijek ćemo imati e, mnogo e, zajmova koji su nenaplativi. I, e, isto tako neki sada shvaćaju vezano za instrumente kapitala e, da e, se mnogi ugovori e, sada mogu imati problema. Ali ljudi trebaju čitati ugovore koje su potpisali i ne smiju se iznenađivati. Zbog toga, međutim, problem jest kada se radi o individualnim klijentima jer e, njih treba dobro obavijestiti. Međutim, to je rezultat e, prošlosti, ali što se same e, strukturnih aspekata tiče, tu smo ipak puno bolje stojimo. Nadalje, sustavni rizik na mirovinske fondove. Vi ste se osvrnuli na nizozemski E, mirovinski fond. Analiza je opet pokazala je na to da mirovinski sustav imaju velike razlike, a nizozemski mirovinski fondovi vrlo su veliki kao što znate. Nas kritiziraju, a to je vezano zato što za činjenicu da nizozemski mirovinski fondovi moraju e, dakle djelovati dugoročno i jako su osjetljivi i ovisni o kamatnim stopama, a kamatne stope su sada niske i e, to je nešto što sada predstavlja e, probleme i izazove za mirovinske fondove, za osiguravajuća društva, ali to je sve nešto što vam je poznato. Hvala. Marko Vali u ime FDD-a. E, hvala lijepa. Dva pitanja, gospodine Dijzelbluma. Vi ste E, zapravo neka vrsta super europskog ministra financija sa svim vašim dužnostima, kao što stoji u petorice predsjednika. Važno pitanje je za europski e, e, bankovni sustav. Govori se sada na temelju Bazela 2 o rizicima. I sad mene zanima da li želite jednu postepenu liniju i e, bonitete kada se radi o državnim e, obveznicama ili se više radite za jedan e, izravni pristup. U okviru eura imamo različiti rating i na različiti način se ponderira rizik, a to bi moglo jednostavno predstavljati atomsku bombu biti vrlo ekskluzivno kada se takvi e, vrijednosni papiri e, pokazuju puno rizičnijima, naročito na sredozemlju i to u odnosu i usporedbi sa sjevernom Europom. E, zanima me da li kakav je vaš pristup prema puno riskantnijim vrijednostnim papirima. Vidimo da je griz, kriza sada e, veća naravno u zemljama juga, naročito u Grčkoj i Grčka sada ima valutu koja nije procijenjena na pravi način, već je rezultat jednog dogovora i e, tako se i dolazi do velikih viškova. Primjerice Nizozemska i Njemačka imaju veliki e, višak trgovinske razmjene. Što se tiče poreznih mišljenja vezana za narušavanje tržišnog natjecanja, E, je li u redu e, da se kaže da ne udovoljavaju propisima zemlje sredozemlja, ja osobno mislim da su to Njemačka i Nizozemska. Hvala gospodine Vali. Vi ste najprije govorili o tome što raditi s rizicima koji i dalje ostaju u bankama. Vi ste se zapravo htjeli govoriti o koncentraciji državnih obveznica. Hoćemo li, ako nađemo e, zajednički stav o tome što raditi s tim, mislim da ćemo morati imati postepeni pristup. Ne možete od banaka koje su strukturirane na određeni način, E, i e, koji imaju određenu vrstu knjigovodstva tražiti da se izmjene u, e, odjednom. Dakle, pristup će morati biti postepen. Ne mogu vam više reći o tome, tek počinjemo pregovore po tom pitanju. Dakle, treba napraviti više, ali E, SRM također ima tranzicijsko razdoblje koje teče mislim do 2024. Trebali bismo to isto primijeniti i ovdje i u sljedećim godinama postepeno promijeniti e, situaciju i e, malo pomalo uvesti zajednički sustav jamstva bankovnih uloga. Ja bih se zato opredijelio. Rekli sam da sam napadao neke zemlje, ne mislim da sam to radio, ali mislim da zaista svi mi e, moramo nešto napraviti protiv e, makroekonomskih neuravnoteženosti koje su vrlo različite od zemlje do zemlje. Neke zemlje imaju velike viškove i one se moraju time pozabaviti. U zemlji iz koje ja dolazim trebalo će time pozabaviti. To je vezano za veliki mirovinski sustav oni jako puno ulažu izvan nizozemske i izvan Europe, a ja pokušavam ih navesti da više ulažu u Europi i u nizozemskoj i nadam se da ću tu imati uspjeha. Zašto su sada viškovi tako visoki? Nizozemsko stanovništvo će ostariti u sljedećih 10 ili 20 godina, pa će na taj način višak automatski pasti. E, mi e, e, nemamo viška sada u samom fiskalnom prostoru i te zemlje moraju više investirati u infrastrukture. To im ja uvijek kažem. Ne napadam ja niti jednu državu, već pokušavam postaći države da se odgovorno ponašaju vezano za makroekonomske aspekte. Ako mi dopustite još jednu primjedbu o porezima, ali to će sigurno biti e, tema našeg drugog dijela sastanka. Kao predsjednik Ekofina ja ću e, e, se zalagati za pitanja vezana za konkurenciju oporezivanja. Nizozemska je također dio toga, ali mislim da su potrebni međunarodni standardi kako bi se takvim praksama stalo na kraj, mislim da sada ćemo morati krenuti dalje. E, sada u ime NF-a Gerald Hanemans. Hvala. Gospodine Dijsselblom. Prednost kada netko govori e, posljednji jeste da čovjek e, onda što su rekli prethodnici. A nitko nije govorio o Deutsche Banci. E, vi malo pomalo postajete ne, svojevrstan guru koji nam predlaže da se ubijemo, dakle samo ubojstvo i to e, slatkim riječima, kao da smo nekakva sekta. Europska unija je sada u puno boljoj situaciji nego što je bilo prije nekoliko godina. To vi kažete da je slučaj iz Europske banke i da veliki dio e, rizika u svijetu nije onaj koji je u eurozoni. Pa i kad vas slušam čini mi se kao da govori Ehm, netko tko nam tu eh, propovida da to ima vjersku dimenziju. Ali ništa ne kaže da je gospodski rast u Europi na razini onoga u svijetu. Ne, mi čujemo da je rast u drugim dijelovima svijeta viši nego li u Europi. Gospodin Dragi je morao priznati da je 60 milijardi eura mjesečno eh, nije dalo rezultata te da će kamatna stopa morati još više pasti želimo li imati nekakav gospodarski rast. Dragi je također rekao o, da, za Deutsche Banke da testovi opornosti nisu bili bog zna kakvi, prema tome ne možemo se u njih pouzdati. A za velik broj e, velikih banaka zaista <clears throat> se moramo bojati za slučaj e, da dođe e, do problema kao što su banke, kao što su Deutsche Bank primjerice. E, možete li nam, gospodine dragi, ipak nešto reći realno? E, umjesto e, da nam govorite to što govorite i prestati se praviti kao da te greške ne dolaze ko, da nismo mi njih napravili. Hvala vam na ovom pitanju. Zašto situacija ipak poboljšala eurozoni? Pravo pitanje je zašto je do toga došlo. Da, još uvijek imamo puno problema, međutim ti problemi nisu isti u svim državama. Neke zemlje ponovo e, imaju sada gospodski rast više od 5% u Irskoj i 3% u Španjolskoj, a prosjek je negdje od 2%. Deficit su smanjeni neki su rekli da je to bilo presporo, drugi prebrzo. Ja mislim da je to ide razumnim ritmom kojim će se i nastaviti. Naravno, sve naše zemlje sada imaju gospodski rast, osim Grčke. A nadamo se da će i Grčka krajem ove godine ostvariti gospodarski rast. Međutim, rizika ima puno, neki su unutar eurozone. Ne mogu reći da je sve dobro, ne, to ni ne kažem. Međutim, sada većina rizika dolazi izvan eurozone. E, vi, vam se to možda ne sviđa iz političkih razloga, jer e, vi ne volite ili euro ili eurozonu, ne znam točno, ali e, morate biti iskreni. vi niste za sadašnju monetarnu uniju. prema tome nisam ja taj koji E, zagovaram određene točne podatke kojima raspoložemo i ih jednostavno naglašavam. Imate li možda još neku primjedbu? Jednostavno kažem da gospodin Dijsselblum nastavlja inzistirati na onome što ja ne želim e, da e, radi više, da prestane zafrkavati građane u Evropskoj uniji. Sada mogu ponovno dati riječ pučanima. Eva Paunova ima riječ. Hvala. Ja nemam osjećaj da ste vi nekakav guru. Mislim da ste vrlo otvoreno i iskreno odgovarao, a mi to i očekujemo kada netko dođe na saslušanje. Moram reći da ste vi uspjeli odgovoriti na glavna pitanja koje sam vam ja htjela postaviti. To su pitanja e, bila vezana za bankovnu uniju i e, treći e, stup vezan za jamstvo bankovnih uloga trebamo na isti način e, gledati na e, podjelu rizika i mehanizam za smanjivanje rizika, to ste danas već rekli. Zato bih vam postavila općenitije pitanje, ali molim vas za konkretan odgovor, jer moje pitanje se odnosi na budućnost. Dakle, do sada smo mi u Europskoj uniji bili ujedinjeni zahvaljujući našem gospodarstvu. Kako vi mislite da su izgledi za europsko gospodarstvo u sljedećim mjesecima i može li ona predstavljati e, temelj stabilnog konsenzusa e, u bliskoj budućnosti. Još konkretnije, što mislite koji su glavni izazovi pred našim gospodarstvom? Hvala. Mislim da ako uspijemo zadržati Fiska, ovaj dio sa fiskalnom konsolidacijom, koji nije tako radikalan kako to mnogi ljudi kažu, nego je išlo vrlo postupno. Dakle, ako to zadržimo, ako povećamo investicije, po, gdje god je moguće i u javnom sektoru, ali svakako u privatnom sektoru, pogotovo unija tržišta kapitala, i ako uspijemo dalje ojačati svoje banke i nastaviti tu naše napore, onda mislim da će nastaviti rast, naš rast rasti. Međutim, Europa ima demografskih probleme sa starim stanovništvom, stanovništvom koje je stari i sa manjkom produktivnosti. Dakle, trebamo obnoviti stanovništvo i trebamo povećati produktivnost. To su oni dugoročni ciljevi za Europu. I ja sad nastavljam uporno ponavljati. Nije u pitanju da li ćemo mi više novaca trošiti. Trošit ćemo ako budemo imali više fiskalnog prostora za manipulaciju, nego je riječ o ovim dubinskim stvarima. Neke zemlje su e, recimo uspjele za edukaciju i znanstveno istraživanje iz svojih proračuna znatno više izdvojiti, drugi nisu. Međutim, za dugoročno je to jako bitno za naš razvoj i rast. Dakle, u kvalitetnu edukaciju i znanstveno istraživanje tu treba investirati, jer to je ključna stvar za naš potencijalni rast u budućnosti i opće cijele Europe naravno. Prema tome, pred nama jako puno posla, ali postupno nastupamo i idemo u pravom smjeru. Imate li još malo, imate još neko pitanje? Efa, imam još malo vremena. Dobro, prije nego što dam ni na čelu sljedećoj govornici iz e, socijaldemokratske e, stranke riječ, e, samo da kažem da moram nažalost ići, ali onda će preuzeti Peter Simon vođenje. A sada Nina Gil ima riječ. Hvala lijepo. Prvo, da kažemo dobrodošli ministar Dajsselblaum i hvala vam lijepo na pismu koje smo dobili jučer u kojem ste nas mm, osigurali da je jedan od prioriteta nizozemskog predsjedništva mm, tržište e, novčanih fondova i da ćete mm, s tom temom i s tim dosijevom napredovati u vijeću. Mi smo u parlamentu postigli dogovor, ako se dogodi da vi to uspijete u vijeću dovesti dalje. Dakle, samo da vam kažem zašto je bitno da to ide toliko dalje. Zato što je to jedan od krucijalnih sektora za kompletno gospodarstvo i vrlo je važan za sistemski rizik koji prijeti našim bankama i našim financijskim tržištima. E, gledajte, nije samo Europa, mi imamo i međunarodne obveze i moramo se s tim uskladiti. Pa je stoga za mene, a mislim za čitav odbor ovdje, vrlo, vrlo važno da napre, napredujemo sa tim tržištem novca i novčanih fondova. Među, no, zato je potrebna stvarno odlučna politička volja. I ja vjerujem da se evo, u vas, kao što cijeli naš odbor računa s vama i oslanja se na to da ćete vi napredovati jer imate zato to snage i da ćete to pomaknuti u vijeću, na, dakle uz napredovat s tim, se u vijeću. No sad još jedno pitanje ka vama kao predsjedniku Eurozone. Sami ste rekli da ste zagovornik ovog postupno korak po korak napredovanja. Ja to i razumijem da bi tako radili i činili u normalnim vremenima. Međutim, mi ne živimo u normalnim vremenima, nego u teškim vremenima prepun izazova za cijelu Europu u svakom pogledu. I to nije samo stvar Velike Britanije hoće neće izaći. Ja dolazim iz Velike Britanije i naša gospodarstvo je usko, usko povezano sa eurozonom isprepleteno pače i jako je važno da krenemo dalje i nađemo različite rješenja za prijelazne situacije, ali i dugoročno. Zatim, govorim više o izbjeglici kriza i o tome kako obični ljudi na to reagiraju. Oni očekuju rezultate, oni kažu evo, ovo se sve događa već godinama. Čitav niz godina ove financijski problemi u Europi, vi morate to početi rješavati, morate napredovati. Prema tome oni od vas očekuju da preuzmete vodstvo i nađete rješenje. Međutim, opasnost je da bi mogli zapravo svi skupa izgubiti od euroskeptika, da bi oni mogli tu sada steći bolju poziciju u takvoj situaciji, ako se ni mi ne pokrenemo. Tako da se ja iskreno nadam da ćete vi uznapredovati tijekom vašeg predsjedništva, da ćete i tu bolnu temu progurati, da će to biti gotovo i biti implementirano, nadamo se do idućeg predsjedništva, kada iza vas drugih preuzmu Hvala lijepo, gospođo Gejlo, Što se tiče ovih novčanih fondova i tržišta novčanih fondova, ja ću, vjerujte, učiniti moje, sve što mogu, daću sve od sebe, svoje najbolje. Više od toga ne mogu. I doista se nadam da ćemo sljedećih mjeseci na strani vijeća, vidite, neki puta se neke stvari zapnu na strani parlamenta, ali ovaj puta je definitivno zapelo na našoj strani i na strani vijeća. Međutim, nadam se da ćemo vrlo skoro uspjeti vam se ovdje pojaviti i izaći sa našom pozicijom u tome. A hvala vam na vašoj podršci. I da, postoji potreba za hitnošću u onom svemu što mi radimo i vi ste to upravo istaknuli govoreći o izazovima koji nam se, s kojima se suočavamo. Ali ako vas smijem dijelom malo citirati i malo se nadovezati na ono što ste rekli, mislim da u Velikoj Britaniji postoji dosta razlika, jer kako oni gledaju Evropsku uniju je sasvim drugčije od svih ostalih kako gledaju na Evropsku uniju. Mi svi želimo bolje suradnje, svi želimo rezultate, svi se mi borimo i nosimo sa pitanjem i problemom migracije, nije to naravno ni stvar samo Njemačke, ni samo kontinenta Evropskog, nego svih. I mi znamo da su problemi financijskog sektora nisu samo na kontinentalnoj Europi prisutni, nego jako, jako i u Velikoj Britaniji i svima nama treba taj napredak, ali ga možemo i trebamo, ali možemo jedino postići zajedno. Mislim da je to ona bitna poruka koju treba Velikoj Britaniji prenijeti, a danas je tako bitan dan, kao što znamo. Sad za ono što ste rekli o financijskom sektoru, naravno da tu trebamo poseban napredak postići kod eh, novčanih fondova, kao što sam i to zajedničke sad kao što sam rekao i kao predsjednik Ekofina, trenutno predsjedavajući kao nizozemski ministar, i kao predsjednik Eurozone, ja ću učiniti sve što mogu, ali uvijek idemo tim sistemom korak po korak postupno. Ja znam da su neki tražili, očekivali da idemo velikim koracima napreda i mi smo to znali u prošlosti u EU činiti. Međutim, tamo mislim tada smo tada i stvarali paralelno velike rizike. Prema tome ja ne želim gledati unatrag, nego gledamo napred i radimo postupno, temeljito. Da ne bismo stvarali prevelike rizike. Sljedeći na listi George Stjuka za pučane. Hvala. Gospodine Dajstoblom, ja bih vas molio da budete malo precizniji, specifičniji što se tiče pregovora sa grčkom vladom. U smislu da e, se mi slažemo s ovim programom kojeg smo dobili za sanaciju i vađanje iz dugova. Međutim, prvo da bismo mi to uopće mogli objasniti našim ljudima i našem stanovništvu, nama treba objasniti isto što je to, pa nas zanima kako konkretno izgleda ta mirovinska reforma. I um, ovi koji su došli u Grčku kažu da treba one penzije prvog stupnja, one osnove smanjiti. S druge strane, grčka vlada tvrdi da neće biti smanjenja one obvezne penzije iz praktički prvog stupa. Možete nam tu točno sve specifično objasniti. Zatim, pričali ste o fiskalnim problemima. Koje su razlike, koje su nesuglasice između grčke vlade i recimo evropskih i međunarodnih financijskih institucija? MMF-a primjerice. I sad šta je sa ovim privatizacijom? Možete tu biti specifični. I onda moderniziranje opće države, to je sve skupa jedan vrlo, vrlo o, iz, državnih potpora, to je jako vrlo moderno, ali kako to? Kad vam Siriza stranka kontrolira cijelu državu, kako onda mislite i državu i državne subvencije modernizirati? Molim vas, budite precizni, specifični, jer mi sve te stvari trebamo poslije prenijeti i objasniti našim biračima, našem stanovništvu. A isto tako ovi kompromisi na koje ste vi spremni ili koji će se možda, koji se eventualno mogu postići i to je grčkom stanovništvu važno. Hvala gospodine Kirkas. Međutim, u ovom trenutku je meni dosta teško biti specifičniji i precizniji. Općenito govoreći, mislim da je prijedlog koji ovdje iznesen je bio na, ciljao je na to da stvori održivu mirovinski sustav. I to mora biti financijski održiv, a to u drugim riječima znači da mora biti tako investiran novac da može sam sebe isplaćivati te mirovine. Kao što znate, do sada su se mirovine u Grčkoj isplaćivale iz godišnjeg proračuna države, što je bio ogroman teret za državni proračun. A sada i to je bilo sve teže i teže svake godine. Naravno, ključ je u tome u kojoj mjeri će zapravo trenutni mirovljenici snosi taj teret, odnosno koliko će im se rezati te mirovine da bi bio sustav održiv. Ali to je ono što se postavlja i prijeti svima nama u ostatku Europe jer će neće ići. Naravno, postoje, sad vi ste nešto pričali o fiskalnim mjerama, alternativnim mjerama, da, mogli bi recimo dići poreze, ali ili neke druge stvari rezati. Jedno i drugo je jako štetno. Ako dižete poreze, ko će onda u privredi raditi da plaća za sve to? Ako režete gdje ćete rezati, kako će opće ta gospodarstvo dalje funkcionirati? Dakle, to su te stvari. To bi bile te eventualno fiskalne alternative, ali toliko mogu reći dalje ne. Zatim, dozvolite da kažem još nešto održivost dugova i to sam ovdje puno puta govorila i logičnom poredku koji će biti dugovi koji idu. Prvi i kako će se ta održivost i šta je tu bitan koji redoslijed da se ta održivost postigne. Imamo naravno fiskalni red, fiskalna pitanja koja su dosta prioritetna, u to spada primjerice i ova mirovinska reforma koja će se odraziti na to kako će izgledati slika dugova idućih godine, kako će izgledati ta održivost proračuna. Vi kao što znate mi smo zauzeli pristup da imamo, da servisiramo naše dugove na održiv način godišnji. E, Međunarodni monetarni fond to isto podupire. Sada ako pogledate kako izgledaju dugovi koji se servisiraju za Grčku idućih godina, onda vidite da tu imate oscilira od jednog do drugog, da kažemo vršnog, dakle vrha. A mi moramo naravno po prije svega postići jedan politički dogovor o tome kako ćemo mi po redu onda otplaćivati te javne dugove Grčke između jednog i drugog, da kažemo, brhunca tih zadoženosti. Hvala lijepo. Sljedeći za socijaldemokrati Udo Purman. Hvala. Hvala predsjedniče Dajsodbom. Ja sigurno nisam jedini u krugu ovih kolega kojem je ovih dana teško s vama govoriti i razgovarati, razminjivati mišljenje na onaj uobičajen način business as usual s obzirom na vaše dvostruku funkciju, barem dvostruku. A i s obzirom na situaciju koja nam prijeti, već su to kolegice Perez, Barvanši i ostale govorile, dakle s obzirom na ove situaciju na našoj granici, s obzirom na izbjeglice, s obzirom na bitke koje se vode u našim državama kod toga hoćemo biti humanitarni ili održivi ili šta i s obzirom na sve ono što smatram da su ogromni rizici koji nama prijete, svi mi vjerujemo da ovdje ti veliki rizici postoje za nas i kao instituciju. Naravno, najveći rizik je za involvirane, pogođene ljude, ali Bog mi za nas kao institucije. I njima prijeti. I sad jednostavno ne mogu, a da ne mislim kako naša nesposobnost da nađemo humanitarno rješenje za te krize se direktno odražava i na situaciju eura i našu ekonomsku situaciju. E, njemački ministar je financije upravo prošlog tjedna govorio i objavio to u novinama kako ćemo izazovima tim biti, dakle, moći se s njima nositi samo ako nađemo fiskalna rješenja koja će te izazove uspjeti platiti, zadovoljiti, da kažemo podmiriti. I sad me zanima da li je Eurozona raspravlja o tome, šta misli o tome predsjednik Eurozone. Šta misli eurozona koštać, koliko bi koštalo naše humanitarna rješenja, riješiti problem naših granica, integrirati sve te ljude i izbjeglice u naše društvo, dati pomoć, humanitarnu i nužnu pomoć za sve one izbjeglice koje sjede u onim logorima u Turskoj i oko Sirske, Sirije, jer ne mogu biti doma jer ih tamo ubijaju i rat e, Dakle, koliko bi to koštalo? Imate predođbu i da li to spada u eurozonu ili po vašem mišljenju se o tome treba govoriti na ekofinu. Pa onda me zanima da li ćete vi kao predsjednik ekozone, kao predsjedavajućem ekofinu ovih šest mjeseci sam sebi to predložiti ili kako mislite to prenijeti. I zanima me dakle kako vi koji trebate u dvije tako važne funkcije odlučivati i razgovarati o tom mislite i šta ćete napraviti. Hvala vam puno gospodine Bulman na pitanju. Htjela sam nešto reći o različitim ulogama, ali to nema nikakve svrhe jer ja ih jednostavno moram ovog trenutka obnašati te dvije funkcije gotovo. Dakle, nije do sada se tome raspravljalo na sastancima eurozone, ali se raspravljalo na brojnim sastancima Ekofina i tijekom proteklog predsjedništva, ali i tijekom našeg nizozemskog i vjerojatno će se nastaviti u sljedećem predsjedanju kao naših nasljednika i to pogotovo intenzivno zadnjih mjeseci. Naravno, raspravljala se o tome koliko će to koštati i ko će to financirati. Naravno, riječ je o troškovima koje se sada nacionalne države moraju snositi i to je vrlo teško jer imate zemlje u kojima izbjeglice ulaze u Europu, imate one kroz koje prolaze, to su trans tranzitne, imate one koje su ciljne, željene destinacije kamo hoće doći. A imate i one koje su negdje malo sa strance izvan direktne rute, ali isto su u blizini. A imate i one koje su pošteđene. Sad, pitanje tih nacionalnih troškova koje snose, to se treba uzeti u obzir, to smo rekli na vijeću, kada se od, pogledaju, daju prijedlozi nacionalnih proračuna. I moramo naravno tu predvidjeti stanovite rezerve da bi imali rezervu za te dodatne troškove. Drugo pitanje kakve su implikacije po evropski proračun, dakle, da li imamo mogućnosti da investiramo puno više u granični nadzor ili da zajednički investiramo u... evo pokušavam se sjetiti e, engleskog termina za to. Dakle, hotspotove, dakle one izbjegličke zone u Grčkoj ili ove velike logore u koje se smještaju izbjeglice u Turskoj i oko granice Sirije. Dakle, u svakom slučaju to ogroman izazov za evropski proračun, o tome često raspravljamo. Mislim da se svi općenito govoreći slažemo da treba biti više fleksibilnosti u evropskom proračunu kako bi se mogli ti troškovi podmiriti i našla i financirala humanitarna rješenja ali na našem je dnevnom redu apsolutno da nađemo novce za to što i hoćemo. Smijemo li onda računati s vašim prijedlogom kojem će onda poslušati ECOFIN ili Eurozona kako bi to onda i napravilo se, pretvorilo u sastavni dio zaključaka Europskog vijeća, dakle na samitu. Mislim da ono što je sad potrebno na strani migra je za ministre unutarnjih poslova i pravosuđa, dakle ministre relevantne za migracije, je da se investira sustavno u granični nadzor, da se pomogne Grčkoj i Turskoj i njima financijski investira tamo i da se onda vidi sa ministrima financija i ostalim relevantnim kolegama kako ćemo to ugraditi u proračun. Moram reći da je dio srednjoročke revizije, iako ne znam kada će komisija točno izaći s tim, Dakle, dio srednjoročne revizije financijskog okvira višegodišnjeg će se upravo fokusirati na te troškove, jer se mi moramo hitno pozabaviti tom prehitnom situacijom za evropski proračun. Sljedeći govornik je gospodin Salba. Hvala lijepo, predsjedavajući. Ja ću španjolski govoriti. Da, štovani predsjedniče Eurozone, imamo četiri kratka pitanja. Prošlog ponedjeljka je predsjednik Europske središnje banke u ovom odboru rekao da se investicije trebaju ojačati, porezi sniziti i da se mora strogo poštivati i pridržavati kriterija pakta o e, rastu i stabilnosti. Da li vi zaista mislite da će se to dogoditi, da će to svi ispuniti, drugim riječima da ćemo izračunati kvadraturu kruga napokon i onda da li mislite da li će to konsolidirano svi činiti. Zatim drugo pitanje, Brexit, mogući odlazak Britanije. Što mislite, da li je to jedna mogućnost da se ojača eurozona i da li ćemo postići za, to da zadržimo Veliku Britaniju i jačamo eurozonu ili mislite da je čak sve ugroženo uključujući jedinstveno tržište kao i bankovnu uniju, o čemu će napokon danas i vijeće raspravljati. I zadnje pitanje, treći stup bankovne unije, kad će se napokon vijeće dogovoriti o osiguranju štedinih uloga kao trećem stupu bankovne unije, plus još jedno dopunsko pitanje, pitanje sekuritizacije. Evo moj kolega i ja smo tu izvjestitelji za parlamentarno izvješće o tom um, dakle o tome sada velikoj fazi sekuritizacije. Samo me zanima kad ćete vi uh, to staviti na dnevni red i kad će da je do sjebi gotov. Ja mislim da je investiranje bilo vrlo, vrlo, vrlo sporo već zadnje vrijeme u Europi. Naravno da je to posljedica krize i naravno zbog različitih fiskalnih ograničenja teško da ćemo sada mi moći izračunati kvadraturu kruga o kojoj ste vi pričali. U svakom slučaju moramo predvidjeti više za troškove u e, proračunu za javni, ruku javne rashode, a ključ je investicija jasno privatnim rukama, to bi trebale biti privatne. Junkerov plan to sve podupire i pokušava da kažemo potaknuti privatne investicije time što sudjeluje u tome i nudi čitav niz instrumenta koji mogu tu pomoć. Dakle, taj tržište kapitala, jedinstveno tržište kapitala i sve ovo što smo za to učinili je uglavnom usmjereno tome kako bi potaknuli više privatnih investicija. Međutim, u bankovnom sektoru još uvijek imamo raznih ograničenja jer još uvijek nosimo teret one prošle krize i mislimo da bi trebalo biti više alternativnih načina financiranja. Oko toga se i brze upravo, upravo i, i radi kod tog daljnjeg razvoja tržišta kapitala jer oni bi trebali onda potaknuti i pomoć te investicije. Sad kompleks e, e, Brexita, odnosno bankovne unije, odnosno osiguranja štednih uloga. Čujem da razni ljudi povezuju različite dosjeje kad je u pitanju bankovna udija, onda i tu ima neke logike. Pa kad kažemo ako trebamo dijeliti rizik, onda ga trebamo i smanjiti. Pa onda poveza to i postići prvo političku suglasnost tome. Međutim, onda drugi ljudi kažu, ali ćemo za to i druge stvari vezati koje mogu utjecati ili su povezane relevantne. Međutim, sada ja kažem, mi ćemo sasvim sigurno pokušati gurati dalje E, ovo jedinstveno tržišta kapitala zajedno sa bankovnom unijom sa svim što ona podrazumijeva. Ali to još imamo jako puno i diskusija koje se vade o budućem upravljanju tom monetarnom unijom i kako će to izgledati i kako će izgledati jače ali o ja za, da bi postigli jačanje bankovne unije moramo stvoriti jedno jako jedinstveno tržište kapitala koje će onda pomoći u tim investicijama i to će otprilike biti naši prioriteti za iduće mjesece. Sljedeći govornik na prvoj našoj prvoj sesiji za socijaldemokrate Marija Joao. Hvala. Vidimo da je pregled godišnjeg rasta za ovu godinu jedan posebno važan element kad se govori o eurozoni. Naravno da mi visoko cijenimo i što je predsjednik eurozone došao k nama u odbor, a već je bio i na plenarnoj. I računamo da ćemo, vjerujemo da će se takav, takva praksa nastaviti apsolutno istim intenzitetom. Međutim, danas ujutro je ovaj odbor vrlo jasnu poziciju zauzeo u glasovanju o preporukama koje su došle u specifičnim izvješćima i pogotovo za zemlje eurozone. I ja sam inače izvjestitelj za tu temu za naš odbor i za parlament. Mi smo jasnu poziciju zauzeli o tome kako treba ojačati oporavak i sanaciju u europskoj eurozoni vjeruje se da je, vjerujem da to se skupa treba dodanu vrijednost unijeti u našu raspravu o eurozoni i njene budućnosti. Dakle, prvo je potreba da se pozabavimo ovom nedostatkom investicija u eurozoni. Mislimo da će biti potrebno u eurozoni organizirati jednu vrlo konkretnu diskusiju o tome kako se može taj nedostatak premostiti i zatim pitanje je što članovi eurozone misle o fiskalnom prostoru, odnosno uvjetima koje valjaju ispuniti. Druga stvar je da se organizira jedna konvergentno socijalna, ekonomska i financija koja bi uzela u obzir i ekonomske i socijalne ciljeve. Mislimo da je to onaj trenutak sada kada trebamo to i organizirati takav jedan, jednu socijalnu, dakle konvergenciju na socijalno-ekonomskim osnovama. Druga, kako ćemo se maknuti, riješiti makroekonomske neravnoteže na tom području i kako će se izgledati u onim zemljama koje su slabije konkurentnosti i slabije snage u tržišnom natjecanju jer kako ćemo njima pomoći, da će to ići jednom vrstom interne devalvacije, kako se to proteklih godina događalo, jer to je onda na taj način smanjivalo domaću potrebu, pa isto nije bilo dobro rješenje. I treće, kako je put kojeg će one najkonkurentnije zemlje uzeti, jer tu isto tako treba dalje poticati unutarnju e, potražnju i na taj način konjunkturu dizati. Dakle, to su sad samo naše stajališta u našem odboru i mi bi volili da nam vi sad komentirate ovo što ste čuli, odnosno odgovorite na ono što je bilo pitanja i mi smo tu vrlo jasni, pa izvolite. Hvala. Na temelju ovoga što ste mi upravo rekli, naime, mogu morao bih malo više pročitati stvari da bih e, sve to dobro analizirao. Mislim da vaša tri zaključka imaju u potpunosti, da su u potpunosti smislena. E, ovaj aspekt ulaganja je od ključnog značaja i kao što sam rekao, e, odgovarajući na pitanje gospodina Zalbe, moramo poboljšati i privatne i javne mogućnosti za ulaganja. Jer postoje ogromne mogućnosti za ulaganja u cijeloj Europi, a osobito u eurozoni, to je sigurno. Vjerujem doista da moramo pokrenuti ponovno stroj za konvergenciju u Europi, a to sigurno vrijedi za eurozonu. Jer imati na raspolaganju jednu valutu to znači da moramo puno bolje i više surađivati. Tu se radi samo o konverziji e, e, gospodar e, socijalnih aspekata, već i gospodarstva je. Kad vidimo kako su naše sustavi blagostanja organizirani u različitim državama članicama eurozone, tu imamo puno posla. Mi na euroskupini redovito razgovaramo o tome što se dešava s mirovinskim sustavima u različitim zemljama, tko kakve reforme provodi, što se dešava s poreznim sustavima i o poreznom opterećenju na eh, rad, kako to uskladiti, kako smanjiti to eh, porezno opterećenje na rad analiziramo također i ulaganja u obrazovanje e, i pravimo analizu ulaganja spram rezultata u e, obrazovnim sustavima, dakle kako to poboljšati. Dakle, to pitanje konvergencije nije samo konvergencija e, bogatstva, već osmišljavanja naših politika i naših socijalnih sustava i drugih stvari. I ne brinite, ja ovo vama samo ne upućujem, ali mnogi bi se, neki bi se mogli zabrinuti. Mi ne namjeravamo centralizirati e, vlast e, e, u Brisel oko pitanja kako su osmišljene i vođeni mirovinski sustavi. To naravno može biti napravljeno u svim državama zasebno, ali u svakom slučaju možemo se ugledati jedne na druge glede brojnih stvari. I konačno što se tiče smanjenja neravnoteža, potpuno ste u pravu. I da, to je odgovornost, e, to je jedna odgovornost i onih zemalja koje su jače glede konkurentnosti i koji imaju suvišak i tako dalje. E, slažem se s tim, ali mislim da također trebamo vidjeti koji su, kako su izgrađeni ti viškovi i kako ih se može upotrijebiti unutar euro zone. Ja sam već spomenuo nizozemski mirovinski fond, odnosno fondove, to je jedan od razloga zašto imamo tolike e, suviške, oni bi trebali više ulagati, ali trebaju postojati i mogućnosti za ulaganje, odnosno prigode za ulaganje da se, i to bi omogućilo da se više ulaže u Europu i to bi rješavalo to pitanje suviška. I naravno da, to su e, odgovornosti koje spočivaju svima nama kako bismo rješavali pitanje makroekonomskih neravnoteža. Hvala. Sad ćemo napraviti jednu... E, imamo jedno... E, pet minuta za e, slobno javljanje za riječ. Evo, ako možete postaviti jedno jednominutno pitanje gospođo i imat ćete dvominutni odgovor. hvala predsjedavajući predsjedniče, daj se uglavnom želim vas pitati o paketu za stabilnost i rast i e, o implikacijama toga svega. Dakle, to je bio jedan od ciljeva predsjedništva, ako sam dobro shvatila. I što vi hoćete konkretno reći kada govorite o pojednostavljenju? Da li više fleksibilnosti u tumačenju tog sporazuma? Da li ćete nam predstaviti nove načine e, olakšanja tumačenja tih pravila? Najprej hvala, evo ja raspolažem ograničenim vremenom, dakle, zašto je važno pojednostaviti pravila? Pa zato što ljudi ne razumiju dovoljno što je to što mi radimo. Barem ja imam puno poteškoća eh, da objasnim kako proračun ka i porezna pravila funkcioniraju, a najteže, ono što je najteže predvidjeti jeste strukturni deficit, to je teško predvidjeti, teško izračunati, ljudi to jednostavno razumiju i ako želimo podržati ovo što radimo, moramo jednostavno moći biti u stanju objasniti ljudima što radimo, a to je skoro nemoguće. Dakle, jedan od ciljeva jest pojednostaviti indikatore a jedan od indikatora koji je uveliko e, kritiziran jest indikator o strukturnom deficitu i možda trebamo odustati od njega jednostavno. Najviše hvala. Sada ćemo napred stanku, pet, minutnu stanku, a onda ćemo započeti s drugom sjednicom.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 Mr. Gospodin će nam predstaviti prioritete nizozemskog predsjedništva e, na Ekofinu u skladu sa grškom e, sa uspostavljenom praksom. E, Imaćemo isti sustav organizacije razgovora kao i malo prije. Dakle, nakon ovog izlaganja od pet minuta imat ćemo dva kruba pitanja i odgovora. Ako vrijeme to dopusti, moći ćemo možda organizirati jedan dio slobodnog javljanja za riječ, to će ovisiti o svima nama. Dakle, gospodin, predsjedavajući imate riječ. Najviše hvala. Uvaženi zastupnici, nakon naše razmjene godišta koju smo upravo imali sada o aktivnostima Euroskupine, sad bih želio predstaviti prioritete nizozemskog predsjedništva Europskim vijećem, osobito kada se radi o oblasti gospodarskih i financijskih pitanja. Moramo pretpostaviti mi smo preuzeli predsjedništvo Europske unije u trenutku kada smo imali veliki broj izazova. E, Ekofin je možda manje u žarištu nego ranije, ali ja mislim da ta analiza nije točna. Imamo puno posla kako bismo se borili protiv nesigurnosti na brojnim poljima i kako bismo nastavili da napravimo gospodarstvo koje će biti otporno na šokove i da ostvarimo sigurno, siguran gospodarski rast i zapošljavanje. Nizozemsko predsjedništvo podržava sve inicijative kako bi se poboljšalo e, funkcioniranje pakta za gospodarski rast stabilnost. Cilj revizije tog pakta nije da ga se oslabi ili revidira jer on je i dalje temelj povjerenja, ali ga želimo jednostavno napraviti jednostavnim i transparentnim. Također treba poboljšati i nacionalno preuzimanje e, odgovornosti i e, jednako, jednaka porezna pravila. Trenutna niska kamatna stopa, također jedna od stvari koja pruža mogućnost da se napravi nizozemsko predsjedništvo i vjeruje da trebamo na najbolji mogući način iskoristiti trenutni zakonodavni okvir kako bismo stvorili postrek za e, jasnu konvergenciju i u izvješću pet predsjednika također su e, istaknute neke mjere s tim u vezi. Zadnjih mjeseci vijeće je razminjivalo mišljenja o prijedlogu komisije da se operativno dotiraju te mjere. Ovo, ovdje spominjem izvješće pet predsjednika i nizozemsko predsjedništvo e, želi nastaviti taj rad. Na temelju pripremnih razgovora vijeće uzmimo razmatranje prijedlog komisije o uspostavi odbora za nacionalno tržišno natjecanje. Tako ćemo moći poboljšati raspravu o tržišnom natjecanju i produktivnosti i istovremeno poštovati prava socijalnih partnera. Nizansko predsjedništvo e, pridaje veliki značaj gospodarskom povratku i konvergenciji i želimo da to bude e, potaknuto dobro funkcionirajućim gospodarstvom i financijskim sektorom i kako bi se to napravilo treba e, poboljšati određene aspekte našeg rada. Mislim da iskustvo, američko iskustvo integriranog financijskog tržišta e, je nešto što uveliko doprinosi pijanju asimetričnih šokova. Tako da ćemo raditi na izradi unije kapitalnih tržišta i e, dovršavanju, komptiranju e, unije tržišta kapitala. Jasno je da su ove dvije stvari jako važne i važno je da se tim aspektima bavi svih 28 država članica Europske unije. Doista sam uvjeren da e, produbljenje Europske monetarne unije mora biti otvoren, transparentan i otvoren prvenstveno svim državama članicama komisija namjerava e, unijom kapitalnog e, tržišta kapitala e, potaknuti prekogranična ulaganja. Akcijski plan sadrži dvije uredbe o sekuritizaciji. O tome se raspravlja na trijalogu na temelju postojećeg mandata koji je ostvarilo Luksemburško predsjedništvo. Također na vijeću radimo na prijedlogu revizije postojećih direktiva koje posjeću direktive iz 2014. kako bi se pomoglo poduzećima i malim srednjim poduzećima da dođu do kredita. Nizimsko predsjedništvo želi raditi na jačanju bankovne unije. Tu se radi o zajedničkom sustavu jedinstvenih bankovnih pologa, e, kredit E, jamstvu kreditiranja i boljem, e, boljem ostvarenju jasnih e, i istih pravila za sve. Porezni obveznici ne bi više trebali plaćati cehove propali banaka. Naravno, moramo pomno razmotriti uvođenje i jednog i drugog elementa. Doista jasno je da je potrebno dosta vremena prije nego što ove mjere za smanjenje rizika e, postanu opipljive, a, smanjenje rizika i podjela odgovornosti trebaju ići zajedno. Na pripremnim sastancima e, smo raspravili o ides i mjerama koje je komisija predstavila u svojoj komunikaciji. Ja namjeravam e, nastaviti s sveobuhvatnim pristupom kako bismo imali e, apsolutni konsenzus e, do šestog mjeseca glede plana puta e, za rad na smanjenju rizika i podjele rizika. Tu će postojati naravno i jasni rokovi. Glede jačanja bankovne unije veselimo se bliskoj suradnji s Europskim parlamentom. Na temelju E, na temelju prijedloga komisije vijeće se složilo o strukturnoj reformi banaka i nizozemsko predsjedništvo će e, raditi na tome čim parlament e, bude dogovorio način pregovora na trijalogu. Trijalog, trijalozi trebaju započeti o Europskoj direktivi za institucije i o RP glede strukovnih mirovina i želimo izaći iz Čorsokaka e, o tržištu novčanih fondova i uredbi koja to uređuje i o uredbi MFF-a. To nije u nadležnosti ovog odbora, no proračun Europske unije je također jedan veliki prioriteta našeg predsjedništva Pospak izglasavanja odnosno donošenja proračuna Europske unije često se smatra nepotrebno kompliciranim i jako netransparentnim, tako da će naše predsjedništvo nastaviti doći do bolje predvidivosti, transparentnosti, fleksibilnosti i transparentnosti u donošenju proračuna. Konačno e, mi ćemo e, staviti kao prioritet borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza i tu je jedan od mjera, paket mjera e, koji je komisija 28. siječnja pre, predstavila. Naš cilj je da dođemo do političkog sporazuma glede e, direktive, odnosno uredbe za boru protiv utaje poveza, možda i na eko, vijeću ekofina i e, u izvještajima po državama i to da napravimo e, u trećem mjesecu na sastanku ekofina. Svjestan sam da izvješivanje po državama, da postoji želja da se to predstaviti javnosti. Kao što znate, mi sada radimo na analizi toga svega i to će biti predstavljeno prije ljeta u sve e, jako važne mjere kako bi se pojačala transparentnost i to će pojačati e, ulogu na međunarodnoj razini Europske unije. Također e, imamo i skupinu koja izrađuje Europski kodeks ponašanja glede plaćanja poreza Uvjeren sam da će sve ove mjere pružiti mogućnost državnom člancama da se bore protiv izbjegavanja plaćanja poreza te da se plaća porez tamo gdje se stvara dobit. Hvala na pozornosti. Hvala lijepa. A prvi govornik je danas ujutro u ime Pučana, gospođa Viland. A, hvala lijepa, predsjedavajući. Evo, mi smo malo zamijenili u našem Um, uh, uh, uh, De voorzitter met beide petten op. Uh, Najpša hvala predsjednik dakle vi imate ove dvije uloge, sada ste skinuli jedan, e, jedan šešir i stavili drugi, dakle šef moje, predsjednik moje stranke koji, koji vam je jako dobro poznat, mora sada sačekati u hodniku ispred ove e, dvorane i sačekati da vam postavim pitanje, dakle jako sam zadovoljna što ste ovdje, u prvom dijelu ste puno govorili o smanjenju rizika, postavljam su vam pitanja korafan Neuroir i gospodin Anemans, I, dakle, rec, evo, ja ne znam koji je stav liberala, no želim vam spomenuti smanjenje rizika, no vjerojatno bi bilo važno postaviti pitanje o smanjenju rizika. Dakle, ne postoji nikakva sumnja o uporabi bail-in odredbe u Europskoj uniji. To je rečeno, ali bojim se da postoji određene sumnje. Mi smo imali ovdje E, predsjedatelja je Srbija koji je rekao da će e, u određenim slučajevima e, ti bail-ini biti više od 8% u nekim situacijama. Dakle, ja bih htjela čuti kakve to veze ima sa željom komisije da započne u biti sa IDES-om 2017. već. Hvala. Što se tiče ovog pitanja smanjenja rizika, to nije novo, već znamo da moramo doći do nekih eh, smanjenja rizika a a dakle minimalnih zahtjeva za regularni kapital i prihvatljive obveze. Kao što je rečeno, to će biti prilagođeno institucijama, dakle da li će to biti na razini grupa, ja ne znam, ali ne postoje grupacija. Dakle, ne mislim da postoji jedinstven uh, jedinstvena norma za sve banke, već će to biti prilagođeno e, grupacijama i upravni odbori imaju važnu ulogu u tome svemu. Znate, to je samo jedna od onih mjera koje trebamo definirati i provesti u okviru postupka smanjenja rizika. Dakle, sve ovisi o tome na kojoj razini će to biti osmisleno i postavljeno i koliko ćemo dati na raspolaganje vremena, odnosno godina institucijama da uvedu i provedu te norme. A isto što se tiče IDES-a, komisija je predložila postupno uvođenje e, sustava, e, zajedničkog sustava jamstva bankovnih pologa. Dakle, mi trebamo vidjeti sada kako obe te agende uskladiti. Dakle, kapitalne zahtjeve kao što su definirani u Emrelu i da se postaramo da postaje tu e, odgovarajući sustavi za e, Berlin, a isto tako i e, adekvatno da napredujemo na zajedničkom sustavu jamstva bankovnih pologa. Dakle, eto to su one suštinske neke stvari na kojima se radi, a isto tako moramo uspostaviti i pravu političku ravnotežu, kao što sam to rekao na prethodnom dijelu sastanka. Dakle, bankovna unija ima e, tranzicijsko razdoblje, e, to je sve u tijeku, no mnoge stvari će postupno biti dograđene izgrađene tako da e, imamo vremena da e, se nosimo sa postojećim rizicima i uvedemo IDES. Ispričam se, imam još jednu minutu, dakle to su bilo četiri minute, oslam još jedna. Dopustite samo da zaključim i kažem da u biti e, oprez i postupnost umiruju najčešće ljude, ali što se tiče ovog dosija ide sa ono što je važno reći je da to neće biti bjanko ček. Dakle, sta, kaže se počnimo s radom, a onda će se postupno i polako potvrđivati i odobravati e, rad u tijeku. Ja bih voljela da to uspije, ali jasno je da će nam trebati e, određena jamstva i dokazi. Dakle, ovo je bilo samo opaska, a nije bilo pitanje. Pa dobro, možda ja mogu ipak odgovoriti. Doista je potrebno da svi budemo pripremni, spremni na pregovaranje, dakle, oko svih ovih elemenata. I svidio se vama ide ili ne, ili bilo kome, mislim da na kraju to ima smisla da to bude u jedan sastavni dio eh, bankovne unije. I kao što smo govorili u nekim e, u gleda fonda za rješavanje e, neki izgovorili da e, trebamo imati ogroman fond za rješavanje odmah u startu. Dobro, da, ali tko će, će ga financirati? Dakle, sve te stvari treba postupno izgrađivati, nadograđivati. Možete mi reći da je to doista europski način rješavanja stvari ili postupanja, ali to opet ima smisla jer se ne može promijeniti bilanca banaka preko noći. Zato treba vremena i mislim da to ima smisla i na taj način smo to pokušali osmisliti. Oprostite, gospođo izvestiteljice koja ste s pravom tražili svoju minutu i zapravo mi je jako drago da ste to učinili, jer iako niste tražili odgovor, dobili ste ga. A sada prva govornica eliza Ferrera u ime eh, socijaldemokrata, ona je izvjestiteljica u smjeni za to. Hvala vam što ste došli, hvala na svim komentarima. Najprije, u slijedu prethodnog pitanja shvatila sam da postoje određeni rokovi, stoga me zanima e, kada ćete e, i u kojoj mjeri pripremiti da DSM bude u e, tome podvrgnu, dakle, okvirima zajednice, kako to stoji u izvješću petorice predsjednika. Drugo, molim vas, nemojte zaboraviti da kada gledate na vremenske rokove, da tu ne stoji ništa o zaštitnim mehanizmima, zajedničkoj kreditnoj liniji i tako dalje. U međuvremenu se traži dodatni kapital od banaka, kao i e, usklađivanje sa zahtjevima e, država i sam bail-in. Dakle, e, sve to mora biti i konkurentno i jasno. A moje drugo pitanje je upućeno vama kao ministru financija Nizozemske. Za vrijeme krize, ne znam, znate da od 2013. godine imamo vrlo dobro i potpuno izvješće koje je načinio eh, koji su načinili neki nizozemci. Oni su govorili o gubicima Portugala s obzirom na vrlo aktivnu poresku politiku nizozemske. Ali neke vrlo velike portugalske tvrtke su eh, pozitivno odgovorili na te E, na te e, porezke poticaje koje mi je pružila nizozemska. E, već smo ranije o tome govorili, rekli su nam da će se to promijeniti, međutim jasno je da je 30% izravnih stranih ulaganja na taj način iz Portugala otišlo u nizozemsku. I zato me zanima koji su vremenski rokovi za države poput nizozemske ili Luksemburga ili E, biste li vi to usvojili da je za vrijeme ovog semestra to specifična preporuka za vašu zemlju? Na koji način vam možemo pomoći? E, da li da od vas tražimo da koristite odjeljak e, članak temeljnog ugovora broj 16 u tom smislu? Hvala gospođo Ferreira. Prvo pitanje bilo je je li SM e, u, e, možete uklopiti u ugovor, zato bi se trebao promijeniti sam ugovor, ali sigurno se će napraviti do vrijeme nizozemskog predsjedništva. Ali svi znaju da je to trebalo napraviti do 2017. godine. Da, međutim, tražiti da se promijeni temeljni ugovor u jako kratkom roku to je problem. Kao što znate, postoji posebni ugovor o sm u e, Da, u svakom slučaju mogu vam reći da je zato potrebna promjena temeljnog ugovora. E, vaše drugo pitanje je apsolutno točno. Jedinstveni e, fond za jedinstvenu sanaciju banaka nacionalna izdvajanja za taj fond će s vremenom postati manja i zato nam je potrebno zajednička kreditna linija, odnosno zajednički e, zaštitni mehanizam. Ja sam bio dio e, oni koji su pregovarali e, SRM, a dogovoreno je da tranzicijski period treba biti i oko toga da se uspostavi zajednički zaštitnih mehanizam. Spreman sam započeti pregovore o tome, nadam se da će i drugi ministri tako misliti, ali na kraju tranzicijskog razdoblja moramo postići dogovor oko zajedničkog zaštitnog mehanizma. On nam je potreban, je u protivnom za slučaj krize neće biti pristupa e, značajnim sredstvima. I na kraju vaše pitanje o nizozemskoj poreznoj politici. Uvijek e, sam govorio da ako je do sada nizozemski porezni sustav bio dio problema, sada treba biti dio rješenja. Mi smo već počeli mijenjati našu poreznu politiku i zaista e, moram jako raditi naporno da se e, prihvate izmjene na osnovu prijedloga komisije. Sve zemlje bi to trebale prihvatiti kako bi on e, bio usvojen. Nisu sve zemlje time zadovoljne. Mi kao nizozemska vlada već radimo neke stvari, mi nizozemska vlada kao takva mijenjamo E, neke aspekte već sada. Međutim, e, mislim da ćete se složiti s time da trebamo međunarodne standarde. Da, ali e, u Portugalu su neke stvari vrlo teške za shvatiti. Hvala lijepo. Moja pitanja odnose se na bankovnu uniju Zatim, kod nadzora i sanacije mislimo da smo velike korake već učinili, ali da će to biti dovoljno da spriječe iduću veliku krizu i da ju izbjegnemo. To će se tek pokazati, a ja sam prilično skeptična, pogotovo s obzirom na situaciju s vlastitim kapitalom u bankama i dalje mislimo da je to vrlo kritično. I sad je to u ponedjeljak i Dragi potvrdio, jer ova politika niskih kamata za banke stvara dodatni problem nedovoljnog zarade. Mislim, to je stara priča o onom, znate, vražjem krugu ovisnosti između država i banaka, državne krize, bankarske krize. I to se mora prekinuti, a da bi to prokinuli treba nam barem dvije stvari. Jedno je da završimo sa nula ponderiranjem državnih obveznica u bankarskim bilancama, a drugo je regulacija velikih kredita koje trebaju kojima se pokrivaju državni dugovi. Imamo veliki problem u Italiji jer bankovni sustav tamo ima otprilike 350 milijardi loših kredita koji se ne vraćaju i jučer je Renci govorio o talijanskom senatu, gornjem domu parlamenta i govorio da i dalje za državne dugove u, drž, u, državnoj, u bankarskim bilancama ne smije biti gornje granice. Prema tome riječ je otprilike o 400 milijardi eura koje je talijanska država se zadužila i svoje dugove obveznice pretrpala koje je stavila u bilance banaka. Prema tome, državni dug tamo je apsolutnim brojkama puno veći nego u Njemačkoj, iako je gospodarska učinak i gospodarska bilanca u Njemačkoj za četv, jednu četvrtinu pozitivi veća. I to je jednostavno, Italija je postala broj dva u Europi, Europi po državnom dugu jedino je Grčka gora od njih, dakle prva na toj ružnoj rang listi. Prema tome, to je ta pozadina ispred koje sam ja postavila svoje pitanje. Mene dakle zanima kako mislite provesti reforme s obzirom na to raznolikost interesa različitih država. Kako mislite provesti svoje reforme o bankarskom sektoru? Hvala, gospođo von Storch. Da, vas zanima e, što se događa s bankovnom unijom, A prošlog tjedna kad vidite kakva su nestabilna tržišta, to nije bilo samo u Europi već i drugdje. Drugo, da, e, morate shvatiti da postoji određena prilagodba od 1. siječnja. i točno da su stupile na snagu nova pravila, a ulagači za njih znaju ili sve više upoznavaju i svjesni su da će morati e, podnijeti e, gubitke ako ih bude u bankama. I to je znak promjene režima. Ako želite da banke upravljaju rizicima, a kažu nam da je to glavni zadatak banaka, onda ja mislim da one nisu jako dobro to radile. Morate stvoriti nove zaštitne mehanizme kako ulagači ne bi samo mogli pokupiti dobit e, kada su vremena dobra, nego da isto tako moraju snositi i gubitke u lošim vremenima. Što se pak tiče e, loših e, obveznica, dionica, da, e, činjenica je da moramo rješavati probleme koji su preostale u našim bankama. Ima dosta problema između Njemačke i Italije i ja se u to neću miješati. Međutim, problemi nisu koncentrirani samo u jednoj ili dvije zemlje, već u mnogim zemljama, jer velik broj e, zemalja bio je pogođen financijskom krizom i u nizozemskoj su banke bile povođene financijskom krizom i je sada situacija bolja. E, vrlo često kada gradimo bankovnu uniju ili monetarnu uniju, mogli smo e, kratkoračnim e, interesima prebostiti dugoročne interese, jer svi imamo dugoročni interes da je to da svi mi želimo jak financijski sektor, bez obzira odakle dolazimo i želimo veliko povjerenje ulagača. I to se jednostavno treba napraviti. Pokušat ću napraviti takav paket i e, to e, pokušat ću to napraviti e, do kraja nizozemskog predsjedanja. A ako ne bude do tada gotovo, nastavit ću s tim dalje raditi i pomoći ću u svojstvu predsjedavajućeg euro e, skupine. Hvala. A sada gospođa Gular Alde. E, hvala. Ja e, vam neću sada govoriti o pitanju treće žene se u sjeni u radu na Edisu. Mrtit četiri me mjesecima, ćemo raditi skupa. Ja bih se htjela sada osvrnuti na sporazum koji se sada dogovara sa Velikom Britanijom. Ima mnogo zabronjavajućih e, instrumenta tamo, ali naročito, e, naročito zakoni koji smo pokušali izraditi kao 28 zemalja članica, primjerice Single Rule Book. E, dakle, ja se sjećam i kada ste vi na tome radili, kako da nađemo stvarno nešto ispravno, a ne ono što radi sada Europska komisija, jednostavno se bavi izjavama o tome. E, što mi možemo u Europskoj uniji napraviti i e, možemo li mi na neki način kao euroskupina pokazati e, da je dezinformacija koja se šalje Britancima da mi uvijek radimo nešto na uštrb Velike Britanije. Jer to apsolutno nije točno i već šest godina radimo sasvim drugačije. Možete li mi reći da ćete se vi kao predsjednik Ekofina se zalagati za jedan rigorozan pristup ili ćemo temeljne ugovore mijenjati ili ih nećemo mijenjati. I možete li isto tako razgovarati s kolegama i reći u javnosti da više ne smijemo imati tu predrasudu koja je apsolutno kriva. Hvala vam gospođo Gular. Što se tiče nagodbe s Britancima, ako pročitate te tekstove e, koji su ponekad vrlo složeni, ali ako ih pomno proučite, e, vidite da i mi i Britanci želimo e, zadržati interno tržište, unutarnje tržište, uključujući i u financijskom sektoru. Mislim da će se britanske kolege složiti s činjenicom da je to i od ključnog interesa za njih, jer je to veliki financijski interes koji se nalazi u Sitiju. Drugo, zabrinutost Britanaca da države eurozone mogu eh, ih blokirati i uvesti neke pravila koja bi bila štetna za londonski city. Sve vezano za financijsku uredbu posljednjih nekoliko godina jednom se sjećam samo da su nadglasali Britance o e, bonusima za e, bankare. I to se nije radilo o e, nečemu gdje su oni iz eurozone bile protiv onih koji nisu bili u eurozoni. Ne, to uopće nije bilo tako, to je bilo jedno na većinsko mišljenje. Ja ću biti saveznik Britanaca ako oni kažu da žele zajednička pravila i za banke i za financijski sektor. Jer ako se dio unutarnjeg tržišta, kojeg je dio i unutar i financijski sektor i Velika Britanija, onda moramo gledati u interesu svih nas. Ali, e, nema mikrofona. Ono što mene brine je upravo suprotno. Ako sada pogledate taj sporazum, onda mi e, prihvaćamo da euro više nije jedina valuta Europske unije. Prihvaćamo nešto što nije u ugovorima. I jednostavno krenuli smo putem da zemlje koje ne pridonose financiranju eurozone nisi u tome imaju utjecaja na to i to sa, tako što imaju i povjerenika i predstavnike na Europskom sudu i tako dalje. to je nepravedno prema eurozoni. Mene to ne brine. Ja sam sam taj tekst e, vrlo pažljivo proučio u svim e, dosadašnjim inačicama njegova nacrta i mislim da je u najnovijem E, verziji toga teksta e, koja će se danas finalizirati da je to u redu. Ja mislim da ono što se tamo piše jednostavno e, da su napisali situacija takva kakva je. Postoje zemlje koje e, trebaju jednog dana ući u euro, žele to kada ispune kada ispune obaveze i kriterije. To i dalje ostaje činjenica, a tako stoji u ugovorima. Možete se pitati zašto se to ponavlja onda? Iz političkih razloga. U Brita, Velika Britanija, ono što nju brine, jest da kako se eurozona proširi, a sada ima 19 zemalja, da se britanske interesi neće poštovati. Ja kao predsjednik Euroskupine mogu reći da ćemo mi uvelike poštivati njihove interese, ali i dalje tvrdim da po pitanju financijskog sektora da tu imamo svi jedno te isti interes jer smo na istom tržištu. Gospodin Fabio Temazi za GUE. Gospodine e, Blum, govorim ovdje i o e, programu rada kojem e, ste govorili ovdje o fiskalnim rajevima, a to je suprotno s onim što se govorilo pod Luksemburskim predsjedništvom i Senat. Zašto je ta tema više nije na E, e, radno e, na dnevnom redu skupine koja se time bavi. Je li to zato što je poznato da nizozemska se na specifičan način ponaša kad se radi o porezima. A isto to vrijedi i za ono što ste govorili o tim patentnim kutijama. Dakle, što možete reći o radu tog odbora za etiku? Gospođa e, Merkel je dala veliku podršku, a sada je gospodin Šojble dao veliku potporu Deutsche Banku. Deutsche Bank. I e, čuo sam vrlo zanimljivu izjavu e, bankara iz Minneapolisa i Središnje banke koji je govorio o strukturnim reformama banaka, ali ja sam čuo da bi Europska središnja banka trebala kupiti e, bankovne obveznice i je li to e, protivno pravilu da se nesolventne institucije ne mogu spašavati. Hvala. Um, on Dakle, što se ovog prvog primjera tiče kojeg ste vi ovdje iznijeli, ja ne mogu reći da ga da znam nešto o tome, ne mogu, to, ne mogu vam odgovoriti, ali kad ste mi to već rekli, onda ću se pozabaviti time. Dakle, ja ne čitam svaki dan Handelsblatt i učinit ću sve što mogu, a E, ja nisam zaista odgovoran za radnu formaciju Europskog vijeća koja se zove pravila kodeks ponašanja u području oporezivanja, ali shvatio sam vašu poantu. I imao sam problema da sve to zapišem, ali ja ću to istražiti i vidjeti na što ste vi sve aludirali, što ste mi iznijeli, istražit ću. Druga stvar o kojoj ste govorili, to je pitanje naših ugovora o oporezivanju a to je nizozemska stvar. Vi ste spomenuli tu govore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i mi smo sada u fazi izmjene toga, jer u prošlosti smo se samo brinuli da se izbjegne dvostruko oporezivanje, a sada smo u fazi da se brinemo da se u budućnosti ne bi dogodilo dvostruko neoporezivanje. I uz pomoć svih mehanizama i svih dosija i svega na čem se radi, mi radimo na tome. Zatim spomenuli ste ovaj takozvani povlašteni režim za patente ili inovacije, patent box. Imamo problema sa tim e, kažete. Međutim, ja upravo mislim da je suprotna stvarnost. Znači, ja sam osobno otišao kod gorije da nađemo rješenje i da nekako nađemo zajednički nazivnik, barem minimalni, i da krenemo onim putem koji su prvo inicirali Njemačka i Velika Britanija. Dakle, da se usvoje zajednička pravila za ta porezne povlastice kod inovacija i patenata. I nakon ovog odlaska u Pari smo došli do nekog zajedničkog dogovora, barem onih osnova i sad smo mi u nizozemskoj fazi da pripremimo i kod nas i uskladimo naš povlašteni režim za inovacije i patente sa tim općim europskim standardom. Nadalje, ima još uvijek banaka, mislim mi još trebamo proći tu reformu bankovnih struktura i to će onda tek doći u parlamentarnu proceduru. Ali ako pogledate bolje krizu koja nas je pogodila, to vam je jedna od većih, mislim, tema većih, dubljih analiza, najčešćih analiza kao uzroka za krizu. I mislim da je hitan posao, to smo već govorili o tome, treba provesti, to je hitan posao, treba provesti reformu bankovnih struktura i onda ćemo već biti puno dalje. Mislim, još uvijek nemamo zakonski okvir da to provedemo. I sad za razliku od Velike Britanije i Sjedinjenih američkih država, koji mi još nemamo tu, taj okvir da tu strukturu banaka promijenimo. A vaše zadnje pitanje je bilo u kojoj mjeri je Europska središnja banka umješana u otkup eh, ovih eh, loših kredita po bankama i onda kroz to bankovnih obveznica. Mislim da oni rade neovisno za sebe, pa vam ja tu ne mogu ništa reći, ali mislim da u svakom slučaju Evropska središnja banka vrlo pažljivo gleda koja je kvaliteta imovine koju kupuju i da neće ući u loše kredite i teško da će oni kupovati dakle te loše kredite što se nas tiče, koliko ja znam. Hvala lijepo za ovu rundu, a sada Filip Lambert. voilà. Uh, Stvar radi, očito. Dakle, ja bih išao malo dublje, bi kopao po ovom paketu poreznih propisa za poduzeća. Jako mi je drago da ste vi tu ponavljano isticali da moramo s jedne paradigme preći na drugu i da pritom moramo poštivati globalne standarde ili barem OECD-ove standarde koji su usvojeni i odobreni. I jako mi je drago da ste priznali ulogu svoje zemlje u onom svemu što se do sada događa i kao što sad radite. Ali jako sam jako me smeta da iz vijeća, pogotovo iz Njemačke stižu nekakve glasine, kako je pogotovo paket zakona o koji treba spriječiti izbjegavanje plaćana poreza i onog i borbe protiv fenomena BEPS-a, dakle da nam ono poreznu osnovicu erodiraju i nestane dobit, da se to zapravo uopće neće na tome dalje raditi. Ali mislim, to bi trebao biti tek prvi korak onog što smo mi spremili, da nakon toga Središnja banka da ona i specifične e, izvješća zajedno s komisijom po zemljama i da onda idemo korak po korak dalje na našem putu. Prema tome, možete li mi sad reći šta se govori u Ekofinu o tome i možemo li mi se osloniti na vašu predanost da ćete taj cijeli dnevni red i tu cijeli taj bitne pakete progurati. Na kraju, koja je vaša procjena agregiranih potražnji u EU uniji danas i što se tiče kvalitete i kvantitete? Mi mislimo da tu postoji velika nedostatak, pa bi nam bilo jako drago da nam nešto više o tom kažete. Dakle, ovaj cijeli paket mjera za suzbijanje taj poreza, izbjegavanje plaćanja i sastoji od šest mjera od kojih tri prijedloga dolazi iz OECD-a, tri imaju druga podrijetla. Mi s predsjednama i nizozemskom ćemo pokušati očuvati taj paket sa šest zakonodavnih prijedloga intaktnim. I to je ono dokle mi hoćemo i možemo uopće ići naravno zemlje članice, ja sad ne želim tu citirati ministre zemalja članica, nego da kažemo zemlje članice su izrazile zabrinutost i rekli su da im treba procjena učinka, da treba im više vremena, da trebaju neke stvari odvojiti, dajte da neke stvari napravimo prije, neke druge kasnije i tako dalje. Naravno, ja jako ozbiljno shvaćam sve kolege, ali ono što je još ozbiljnije je činjenica da mi trebamo napredak. U pitanju je naš kredibilitet E, mi smo pitali, i mi smo zapravo platili jako visoku cijenu za ovu veliku krizu koja nas je pogodila i to pogod... naši građani su je platili. Pa prema tome pitanje oporezivanja, pitanje poštenog oporezivanja je od krucijalne važnosti, pogotovo pitanje poštenog oporezivanja poduzeća i multinacionalnih korporacija. I kažem je, mi, smo, mi ćemo učiniti sve što možemo da taj paket održimo intaktnim, da se ništa, nijedan dio ne odvaja i ne odgađa. Da li ćemo biti u tome uspješni, to ćemo vidjeti tek na kraju našeg predsjedanja, kad istekne tih šest mjeseci, ali učinit ćemo što možemo. Što se tiče agregirane potražnje, to je potpuno različito od zemlje do zemlje. Vidim da se u nekim regijama popravlja i sad kako ekonomija polako hvata maha i hvata tempo i ide dalje, vidimo da se u ponekim regijama stvar poporalja i da se recimo i plaće dižu, pa kroz to jasno, pogotovo u zemljama gdje se nek, višak platne bilance i ostalog u e, uspostavlja i počinje ostvarivati tu onda i plaće idu gore naravno onda i potražnja i, ova nacionalna raste Međutim, to je još za sada sve u povojima, ti su relativno slabi, pa ne možemo još o tome govoriti. Moram se vratiti, mene isto zanimaju vaše pogledi na sastav tog agregirane potražnje, jer mi znamo da investicija u Europi nema, znamo cijeli Junckerov plan o investicijama, ali to samo zapravo odrađuje jedan mali dio cijelog dila, cijelog paketa našeg oživljavanja privrede. Šta vi radite konkretno za poticanje javne i privatne investicija uz ostalo što radite. Ma ja sam već rekao na prethodnoj sesiji nešto o tome danas, ali ona ključna stvar koju možemo napraviti je da osiguramo da se banke, da se naše banke na pravi način bave sa nasljeđenim problemima i to odrađuju kako bi bili otvoreni za jedan tok kredita za izdavanje i pokrivanje, financijsko praćenje privrede da bi mogli ići u nešto. A paralelno s time moramo naravno napraviti tržište kapitala i riješiti napokon i naše fondove. Jer vidite, ovaj primjer smo imali tu, evo, u SAD-u. Paralelno sa bankarskim sustavima imaju jako jak sustav tržišta kapitala gdje mogu nabaviti kredite, financirati poduzeća i mala i srednja poduzeća, oni trebaju tu financijsku pratnju, a to mi nemamo u Europi jer ima jako puno poduzeća koje bi htjela investirati, koje vide mogućnost i koji bi trebali predvoditi ovu našu, naš oporavak gospodarstva i njima, jako treba financiranje. I zato mislim da trebamo podhitno raditi na onom spomenutom dosjeu jer to njima treba. Hvala lijepa Marko Vali sad za FTD. E, prezident. Hvala lijepa. Če staviti slušalice? Hvala. dva pitanja u ovom krugu. Prvo o poreznoj transparentnosti vezano za odbor takse. Kao što znate, Čitav niz dokumenata stavljen je na raspolaganje dokumenata kluba, e, skupine koja radi e, na kodeksu ponašanja. Ja sam iz odbora takse i e, išao sam pogledati te dokumente. Neki od tih dokumenata, naročito iz zemalja poput Nizozemske ili Luksemburga, koji su bili zanimljivi za naš rad, jednostavno e, do njih se nije moglo doći. E, radi se o jako velikom broju dokumenata. Hoće li ti dokumenti biti stavljeni na raspolaganje ili pak nizozemska i druge vlade zapravo još imaju veto na to da se ti dokumenti mogu pogledati. Čini mi se isto tako da sustav jamstva bankovnih pologa da e, će e, on e, da se on vezuje za portfelje banaka i jučer su u Italiji e, je ministar financija rekao da će napraviti, uložiti veto da se vrijednosti papiri države i državne obveznice stave u portfelje banaka. Kako ćete rješenje naći? U ovom času postoji veći sistemski rizici i tako e, Deutsche Bank primjerice ima 54 milijarde derivata e, i e, ako izgubi samo 1% tih derivata dolazi do rizika od 544 milijarde ne mislim da su njemački porezni obveznici spremni to platiti. Hvala. Hvala lijepo, gospodine Guali. Dakle, prvo što se tiče transparentnosti odbora takse, mi smo tu taj razgovor vodili već i prije i ovdje u odboru Ekon i pitali ste me već i prije. Mislim da se trebamo fokusirati na budućnost i osigurati da se pravila po kojima ovaj odbor e, radi, izmjene u smislu da postanu u budućnosti, postanu transparentniji. Jer ono što je bilo u prošlosti je bilo, nije bila su takva pravila da se bude transparentno, ali mislim nećemo dalje po tome čeprkat što je bilo, bilo. I prema tom mislim da će se ova tema isto tako pojaviti kada njem, nizozemski državni tajnik zadužen za poreze u Ministarstvu financija bude sljedećeg tjedna došao u parlament, možete onda i njega pitati, mislim da je to sljedećeg tjedna, pa će vam i on, mislim, dati isti, isti odgovor. Što se tiče procjene rizika, ja ću samo ponoviti što sam već malo prije kazao. Postoje pitanja koja nisu riješena u našim bankama, to je jasno. Međutim, ključno je da imamo jasnu sliku o tome koliko je de facto realna vrijednost svakog portfelja banaka, svake banke. I tu Europska središnja banka treba odigrati ključnu ulogu jer ako postoji problema s nekim bankovnim portfeljima, onda treba poduzeti stanovite mjere i donijeti određene odredbe. A onda mi znamo da postoje osim ključnih e, stupova postoje još dodatne mogućnosti za banke koje imaju rizične, im, rizičnu imovinu u svojim portfeljima, to je jasno. I mislim da bi banke trebale biti što je moguće transparentnije i pokazati kako im izgledaju njihove bilance i kako im izgleda njihova portfelje imovine i neću sad dalje komentirati o probleme u individualnim bankama, ali mi znamo opće pristup i kod se ide. Hvala lijepo za ND gospođa Kape. Hvala lijepa predsjedavajuća. Predsjedniče, daje smo porezi i financije su prioritetne teme ili barem jedna od najprioritetnijih tema vašeg predsjedanja vijećem. Vi ste nam ovdje već danas i govorili o nekim glavnim temama i dosijejima na kojima sad radite. Ovo zadnje o čem ste pričali, to su bile mjere u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza, utaje, poreza i tako dalje. U vezi s tim je Ekofin prošlog tjedna donio vrlo konkretne odluke. Naime, da je direktiva o suradnji, administrativnoj suradnji na temelju specifičnih izvješća po zemljama i direktiv protiv praksi e, izbjegavanja plaćanja poreza, da to u jednom vrlo ambicioniranom planu treba biti na razini vijeća do ovog ljeta usvojeno. A parlament isto tu stvar obrađuje te dosije i mi imamo isto tako ambiciozan plan i kalendar e, kao što se tiče našeg posla to je jako pozitivno. Glede ovo kompletnog paketa za poreznih mjera, o tome smo govorili jučer sa povjerenikom Moskovicijom. I ono što je bitno za to je su pošteni uvjeti tržišnog natjecanja. To je jedan od onih glavnih stupova. I to posebno isto i pošteno natjecanje između malih i srednjih i multinacionalnih korporacija. Ali to se ne smije samo unutar Europe promatrati, nego na globalnoj razini. I zato, će komisija, zato je komisija 28. siječnja i objavila jednu eksternu strategiju koja se zalagala za učinkovitu po oporezivanje multinacionalnih korporacija diljem svijeta i trebala zapravo za, na temelju toga će se to i provesti, jasno. Mene sad zanima koje će mjere zapravo vijeće i primijeniti da tu eksternu strategiju, vanjsku strategiju provede. A druga stvar, dakle da se svi pošteno porezuju diljem svijeta, druga stvar je recimo povjerenica Vester rekla pred neko vrijeme da će se doći do možda promjene nadležnosti na tom području. I šta vi mislite o tome, jeste se tu već šta dogodilo i šta planirate? I na kraju, što je sa porezom na financijske transakcije tijekom predsjedanja gdje smo danas? I drugo, kako je sa izbjegavanjem plaćanja PDV-a i prevarama koje vezi s tim nastaje kod, prekograničnog poslovanja primjerice i spojenih poduzeća u grupaciju, kad se to najčešće događa, pred porez i PDV? Right. Um, what we uh, said... Dakle, ono što smo mi rekli u Ekofinu, vi ste rekli da je tu donesena odluka. Ja bih volio da ste vi u pravu. Nije naime donesena još odluka na Ekofinu. Mi smo samo ocrtali plan kako ćemo idućih mjeseci raditi na kompletnom ovom području E, zakona u vezi poreza i šta ćemo, kojem ćemo projektu dati prednost. Dakle, ovaj paket o izbjegavanju borbe protiv izbjegavanja plaćanja poreza će imati prioritet. A ako budemo našli vremena, onda ćemo raditi na eksternoj vanjskoj strategiji. Međutim, u svakom slučaju oni glavni kor, sržni elementi, ono srce našeg paketa u borbi protiv platiša poreza i borbi za pl, po jednim poštenim, poštenim porezivanjem, to je naša glavna zadaća. A možda ako je nisam baš sva ova pitanja dobro razumio, a možda da ih mom tajništvu pošaljete pismeno pa ću vam odgovoriti. Ali ono što sam još razumio, pitali ste me za porez na financijske transakcije. Kao što znate, jedna skupina zemalja je počela sa pojačanom suradnjom na tom području, produbljenom pojačanom i deset zemalja članica je dalo na prosincu na Ekofinu svoju izjavu o tome koji su napredak već polučili. I oni su potvrdili svoju, dakle, apsolutnu predanost i obvezu da postignu ono što su dogovorili na tom području. Ima jedan sporazum, dakle, da će 2016. ove godine sve solucije koje proizađu iz takvog E, procesa biti takve da će izbjeći apsolutnu fragmentaciju jedinstvenog tržišta i ograničiti rizike od izbjegavanja plaćanja poreza, a da s druge strane omoguće e, učinkovito prikupljanje prihoda iz poreza nad financijske transakcije. Nizozemska nije skupina tih država koje su se na to obvezale, prema tome ja za sada još ne znam dokle su oni došli s napretkom, ali čim budu oni još neke sljedeće konkretne napretke ostvarili, oni će ih prezentirati na sastanku Ekofina svih 28 članica. Hvala lijepo, sad Bernard Lang za pučane. Hvala lijepo, predsjedavajući. Ja imam tri kratka pitanja. Jedno ste indirektno, neizravno već i odgovor, na njega odgovorili, ovo u vezi porezom na financijske transakcije. Ja sam čitao da jedna zemlja, pretkoče sam čitao da jedna zemlja već izašla iz paketa od 11, a i Belgija kratko, samo što nije izašla, znači ostalo bi ih samo 9. Pa jel onda mislite da uopće ima šanse takav porez na financijske transakcije proći? Drugo pitanje, e, u cijelom poreznom paketu je porez na dobit bio ono u, prvom planu. Međutim, mislimo da se ekofini, mi svi skupa moramo puno više baviti sa paketom o PDV-u i predporezima i sad ne misli samo na ovaj po, proces proces koji u, Frankfurtu se vodi protiv sedam bivših menadžera Deutsche Bank koji su 220 milijuna na ime PDV-a utajili nisu platili u korist banke, nego me zanima jednostavno na, na duge pruge, da li će se to načelo očuvati. Jer vidite, do sada ovaj način plaćanja PDV-a kod prekograničnog poslovanja otvara mogućnost za stotine milijardi i više od toga godišnje utaja prevara i neplaćanja treće moje pitanje odnosi se na uredbu o financijskim derivatima. A to se nadovezuje na ono što je rekao gospodin Vali. Potpuno neovisno o jedinstvenoj banci imamo šest velikih banaka koje ukupno menadžeriraju i upravljaju svim derivatima na svijetu kao takvim financijskim proizvodima, tri u Americi, tri u Europi. I ono što je procjene koje je govorio gospodin Vali su puno premale, jer riječ je o 700 bilijuna dolara nominalnog volumena sa, i ako uzmete vrijed, osiguravajuću vrijednost od 3%, to je 720 trillions na engleskom, odnosno kod nas bilijuna dolara koje u bankama plutaju u obliku imovine kao derivata. I sad nakon dvogodišnjih pregovora sa SAD-om se jedan neka nešto izradilo što su parlament, dakle neka vrsta dogovora koji ECOFIN, ali i parlament trebaju amenovati. Sad, da li ECOFIN već ima ideju, da li su tu iste uvjeti zajamčeni svima ili se to znači da će se u buduće takva poslovanja samo moći naći izvan Europe, pa će onda e, to de facto ojačati poziciju onih hedge fondova, takozvanih fondova ograničenog rizika, a pa oslabiti poziciju naših banaka. Prvo, što se tiče poreza na financijske transakcije. Vi ste čitali da je jedna zemlja, odnosno sad Belgija pred tim da napuste paket taj, dakle taj dogovor od 11 zemalja koje su se s tim složila da će to uvesti. Mislim da to nije točno, ali to trebate te zemlje eh, opće pitati. Jer eh, kad su oni krenuli od tu skupinu, onda su napravili vrlo formalni način i postupak kako se izlazi iz te grupe, a koliko ja znam, jedna od zemalja, barem od onih originalnih 11 zemalja koje su stvorile, da kažemo, taj klub, taj tu skupinu. Niko još nije otišao, neki su neki puta smanje ili više entuzijazma se obraćaju javnosti, ovisno o tome, ali nemojmo biti previše, nemojmo preduhitravati stvari. Što se tiče komisije i paketa o porezima, mi početkom od trećeg mjeseca kanimo s tim izaći van i onda namjeravamo to staviti i na dnevni red neformalnog ekofina koji će se održati u travnju u Amsterdamu. Tako da se rad na tome nastavlja velikim tempom jer u pravu ste. Tu puno, puno toga možemo dobiti ako se borimo protiv malverzacija s PDV-om i porezom. Na kraju ono što ste govorili o tome da trebaju šanse biti iste za sve. Ja ne mogu o tome sad još govoriti, odgovoriti na vašem pitanju, ja sam tu pisao to, ja nemam za sada odgovor da li su šanse iste za sve kod ovih e, trgovanja i radom sa financijskim derivatima, istražit ćemo. Hvala lijepo. Mikrofon se ne čuje. Ali ja još imam jednu minutu, kad ćete mi odbratiti? Dakle, koliko sam shvatio, mi nećemo sada imati postupak HDI slobodnog javljanja za riječ. I mislim da smo sad već, već nekoliko minuta kasnije već pre, prekoračili svoj dnevni red i svoj raspored. A sad sam zadnje na riječi ja u ime svog kluba zastupnika i sad sam vas ja još htio nešto pitati. Govorili ste o temama poreza i govorili ste o temama paketa koje želite provesti i vrlo sam vam zahvala na tome. Posebno što ste vi kao nizozemski ministar financija već stavili ovdje znak i rekli nam da ste, su se situacije spoznale i da hoćete u vijeću radi dalje na tome. Pogotovo kod ovog bijega novaca koji je neoporezovan iz Europe. Ali sad i razmjena informacija da ne bi niko ostao neoporezovan. I sad moje pitanje, kako ide ta automatska razmjena? Ako komisija ne dobije uvid u tu automatsku razmjenu poreznih rješenja koje su obvezujuća između zemlje i zemlje, onda kako će komisija tu djelovati i šta ćete onda doći, čim će ići na vijeće. Pa se vraćam na ovo što je rekao Masi. Ja eksplicite ne bih išao na ovu radnu skupinu za kodeks ponašanja, nego vas zanimam da vi kao nizozemski, me zanima, vi kao nizozemski ministar koji sad stjecajem okolnosti predsjedatelj, dakle kako vi mislite da ćete tu temu outbound, dakle tog odlaska novaca koji je išao kao što znamo preko nizozemske suda van i to neoporezovano su odlazili dobi, odlazile ogromne dobiti ostvarene u Europskoj uniji bez plaćanja poreza u inozemstvo. Pa sad nas zanima, mi smo jako zanimljiv razgovor vodili s ministrom financija iz Bermuda ovdje u našem parlamentu. I taj ministar nas je gledao i rekao pa nije to problem što mi nismo naplatili poreze. Problem je što vi niste uspjeli taj novac barem jedan puta pošteno oporezovati prije nego što je taj novac pobjegao i nestao iz Europske unije. Dakle, ja mogu reći da se zapravo s tim slažem, jer mislim da se doista dobit ovdje ostvarena mora ovdje i oporazovati Sad nas zanima vrlo konkretno što vi kao nizozemski ministar, aj i predsjedatelj vijeća kanite u vezi s tim učiniti. Evo, kad pogledam na to, mogu samo reći da više podjele, razmjene informacija i više norme i standarda u, u, u poreznom ponašanju, u poreznom tretmanu to je ono što nam je nužno i bez toga ne možemo, prema tome i to je ono na čemu radimo. Isto tako da se, e, dakle, automatska razmjena informacija ne vodi samo između poreznih uprava, nego i između država, a da i komisija u tom igra ulogu i sudjela. Prema tome da nastavimo sad na toj liniji, naravno da je potreban politički pritisak, naravno je potrebno da uključimo više država, ali imamo dobru šansu da do lipnja, dok traje naše predsjedanje, postignemo dogovor o većini tih elemenata, u paketu koji se sada nalazi na stolu, barem na političkoj razini. Kad vi govorite o ovom outbound, to je zapravo ovo vanjsko, to je onaj prijedlog da se spriječi da izlazi veliki novac od dobiti otvorenoj Europi i to je dio ovog našeg paketa. Mi to zovemo exit, vi ste govorili outbound, kako god bilo riječi o tome. I ja sam se osobno na to angažirao, na tome i osobno obvezao da ćemo tu postići jedan dogovor. Evo imamo još jednu minutu pa da ju iskoristim da vam zahvalim da ste i preko našeg vremena ostali ovdje i evo kolege molim koji su se javili za slobodno javljanje za riječ u catch the molim vas za razumijevanje jednostavno nemamo vremena i me inače nemam šta reći pod točkom razno osim vas uputiti na to da je naša sljedeća sjednica 22. veljače u 15.18.30, a iza toga 23. veljače između 9 i 12.30 i onda od 15 do 18.30 23. odma tada će biti sljedeći sadnice Ekona. Hvala na raspravi, hvala na diskusiji vašim doprinosima i hvala ministru da je diskusija zatvorena.